Nous reprenons nos travaux. Je dois vous dire que nous nous sommes... Evo, počet ćemo s popodnevnim dijelom. Imali smo sastanak e, koordinator nakon sastanka e, našeg odbora i e, donijeli smo veći broj odluka. Sažetak odluka pronaći ćete u svojim poštanskim sandučićima. Odlučili smo o različitim e, izvješćima o kojima ćemo e, pregovarati. Dakle, odlučili smo da ćemo e, što se tiče izvjestitelja i suizvjestitelja e, koji su e, bili to do sada da mogu nastaviti s radom, oni koji nisu izabrani, o tome smo također donijeli shodne odluke. Nadalje, odlučili smo primiti povjerenika Barnijeja kako bismo E, vidjeli kakve e, bi bile e, posljedice eventualnog no deal Brexita. Dakle, izuzetno je važno da danas znamo kakva je situacija u vezi s tim i da to bude dovoljno jasno i vidljivo za sve nas. Nastavljamo s radom danas poslije podne, tako što ćemo e, čuti prezentaciju jedne studije. E, nju, će nam predstaviti e, šef jedinice za istraživanje koji je danas s nama. Dakle, podsjetit ću vas da osim savjetnika koji ima svaka politička svaki politički klub i tajnik, postoji i jedna e, jedinica za istraživanje koja podržava rad komisije. E, ta e, se instanca bavi studijama i drugim istraživanjima za naš odbor, a sve to sukladno programu rada koji je odobren. Imamo dva administratora koja se bave upravo E, radom našeg odbora, odbora Regi. E, s nama je e, i gospodin Licman koji će vam o tome nešto reći i ovdje ćemo čuti nešto o studiji koju je zatražio prethodni odbor. Radi se o jednom, kako bih rekao, pedagoškom E, pedagoškoj temi. E, Čutit ćemo dakle nešto o e, politici kohezije tijekom prošlog mandata i kakvi će biti izazovi još pred nama koji su istovremeno i izazovi koji su pred Evropske unije. Gospodin Carlos Mendez će e, nam predstaviti tu studiju. On je sveučilišni profesor u Ujedinjenoj kraljevini. Međutim, prije toga ću dati e, gospodinu e, Mendezu riječ, pa onda Licermanu, a onda ćemo imati i raspravu. I ako budete imali pitanje, imat ćete prilike postaviti pitanja. Izvolite, Hvala lijepa. Drago mi je da sam dobila ovu priliku da vam kratko predstavim naš odjel prije prezentacije. Naš je te ured utemeljen 2004. kako bi podržao e, rad e, tajništva odbora vezano za istraživanje i stručnost, ekspertizu. E, dakle, jedan odjel za politike koji s njima svima radi. I on odražava administrativnu strukturu e, samih tajništava e, odbora. Imamo dakle isto tako odjel za strukturnu e, i kohizijsku politiku, imamo razne tu odbore za kulturu, ribarstvo i tako dalje mi pružamo e, usluge parlamentarnim e, tijelima, a ne pojedinim zastupnicima. Dakle, ovdje leži velika razlika između naše službe i EPRS-a, službe za istraživanje Europskog parlamenta, jer mi odgovaramo na, odnosno oni odgovaraju na pojedine zahtjeve pojedinih zastupnika. Naš je zadatak e, individualizirano istraživati prema potrebama određenog odbora kako bi se olakšao proces donošenja odluka. E, primjerice, mi razjašnjavamo pravne, tehničke e, elemente i pitanja koje je važno razriješiti za provedbu zakonodavstva Europske unije. Mi to radimo tako E, što upravljamo svojim proračunom i e, stalno smo u kontaktu sa e, zajednicom koja provodi istraživanja u Europskoj uniji. A naš rad karakterizira jedan aktivan pristup. Cilj nam je pružiti različite opcije za politike, preporuke koje se doista mogu koristiti u svakodnevnom radu pojedinih odbora. Jednako tako e, pružamo e, ekspertizu koja je vezana za strateške prioritete kako ih je već utemeljio, odnosno utvrdio odbor regije. E, imamo isto tako osjetljiva pitanja u istraživanju i jako smo usmjereni na transparentnost, objektivnost i neovisnost, a to nastojimo postići putem natječajnih postupaka koji se javno objavljuju Zatim imamo e, opis poslova koji e, prate vrlo strogi standardi, zatim odabir e, ponuđača, odnosno izvođača što se odnosi na državne službenike, odnosno javne službenike jer želimo tu imati neovisan pristup. Isto tako koristimo peer review postupke i alate kojima se borimo protiv plagijata. Mi svoju ekspertizu pružamo nekoliko različitih oblika, e, kratke bilješke, jedna do dvije stranice, zatim briefinzi, tri do deset stranica, dubinske analize koje e, imaju negdje oko e, do 36 stranica i zatim studije koje imaju više od 36 stranica. Sve naše studije e, imaju svoj nacrt na engleskom jeziku, a isto tako se objavljuju na njemu. E, to je zbog e, ograničenih mogućnosti prevođenja i teškoće pri prevođenju pravničkih tekstova. Naravno, ako postoji neka studija koja je iznimno bitna, mi onda nastojimo ju dati prevesti na nekoliko jezika, ali nikako na sve jezike Europske unije. Međutim, naš e, sažetak, odnosno izvršni sažetak, bude preveden na sve jezike. Pored ovoga organiziramo također i radionice, panele sa stručnjacima imamo isto tako usmena, usmene briefinge. Našu ekspertizu e, stvaraju naši stručnjaci a imamo samo dva administratora koji za svako područje ekspertize. Dakle, u tom smo smislu ograničeni. To znači da je većina naše ekspertize u stvari vanjskog porijekla, odnosno e, od vanjskih stručnjaka koje angažiramo putem e, javnog natječaja. Javni natječaji su naravno vrlo dobri jer smo u kontaktu sa stručnjacima i profesionalcima Međutim, e, ono što im je velika mana jest dugotrajan postupak. Sve počinje s e, odlukom koordinatora i koji nama daju mandat da provedemo e, naš postupak u trajanju od mjeseci pol do četiri mjeseca. Nakon toga šest mjeseci imamo za izradu studije, zatim imamo kontrolu kvalitete, prevođenje i to sve može potrati još dva mjeseca. Dakle, mi sad ovdje govorimo o razdoblju od 4 do 12 mjeseci od odluke koordinatora do prezentiranja studije ovdje u odboru. Sve naše studije možete, javno su dostupne, možete ih naći. Imamo ih i na intranetu i na stranicama ovog odbora Također dostupne su i dodatne informacije, a ovdje vidite da smo prisutni na Twitteru i možete dobiti i naše studije u papirnatom obliku u ovoj u ASP zgradi na trećem katu. Sada bih e, kratko spomenuo što smo do sada radili i što planiramo raditi u budućnosti. E, tijekom prošlog e, zakonodavnog razdoblja Izradili smo 36 vanjskih studija koje se bave e, kohezijske politikom, e, upravljanjem, isto tako upravljanjem e, državnom pomoći, državnom pomoći i tako dalje. Isto tako organizirali smo devet radionica vezane za kohezijsku politiku, klimatske promjene i proveli smo mnoge studije i briefinge koje možete pronaći na internetu. I na samom kraju e, izradili smo još četiri studije koje će biti objavljene 2019. Jednu ćete vidjeti sada, upravo će vam je predstaviti kolega Mendes. Dakle, to je kohezijska politika od 2019. do 2024. Ovo je jedna horizontalna studija. Zatim, e, konkretnije teme dimenzija rodne ravnopravnosti u kohezijskoj politici i komunikacija. Dakle, to je nešto čega će se dotaknuti i kolega Mendez u svome izlaganju. Što se tiče budućnosti, e, morat ćemo sada započeti e, postupak analize koje studije želimo e, naručiti 2020. odnosno u prvoj polovici iduće godine. One se moraju naručiti u listopadu i studenom ove godine. A ključni cilj je da ono što izradimo bude učinkovito i vama donosi jednu dodatnu vrijednost. Dakle, ono što mi trebamo uh, jest e, vaš feedback e, koje studije će biti od prioritetne važnosti 2020. Evo, ovime bih završio. Hvala lijepo. Merci beaucoup. Hvala lijepo. E, naglasio bih e, da je vaša služba obavila vrlo kvalitetan posao i sve vaše studije su e, vrlo korisne našem odboru. Tražim od svih članova da pročitaju ovo izvješće i da uzmu u obzir studije koje su već sačinjene jer one su izuzetno korisne, a u našim prijedlozima, prijedlozima eh, koje ćemo Eh, učiniti prije listopada, eh, trebamo ih uzeti u obzir kako bismo svakako otvorili nove perspektive, nove piste, a ne bismo se ponavljali. A sada ću dati riječ gospodinu Mendezu koji će nam sada nešto reći o samoj studiji gdje se govori o ključnim aspektima kohezijske eh, politike u budućem sazivu. i u budućem zakonodavnom okviru, oprostite. Thank you Hvala lijepo predsjedniku i članovima odbora. Dakle, ja ću prezentirati ovu studiju o zapravo pranu rada za kohezijsku politiku koju smo napravili zajedno sa profesorom Baxterom i Irene McMaster. I to na sveučilištu za tehnologiju e, iz Nizozemske i Strathclyde sveučilišta iz Škotske. Dakle, prvo da vam ovdje navedem ciljeve i šest glavnih blokova ključnih tema i preporuka koje su proizišle iz ove studije. Dakle, imamo zapravo sedam e, glavnih e, područja prema parlamentarnom pravilniku koja su mjerodavna za regije odbor i mi ćemo o tome još govoriti u studiji, neću se sad na to trenutno koncentrirati, nego ćemo više govoriti i o mm, širim stvarima, širim temama i na kraju završiti sa preporukama koje su dosta bitne za vaše parlamentarne procedure. Dakle, jedna od najvažnijih stvari je strateški okvir i pogotovo nedostatak jednog jasnog zapravo strateškog planiranja jer kao što vidite, Europa 2020 se do sada bliže i završava se to programsko razdoblje, a za novo nemamo daljnjeg planiranja. Prema tome, barem kako mi vidimo, ovdje imamo relativno e, neobjektivne instrumente financiranja koji su predviđeni koji su dosta nezgodni zato da bismo, kako bismo mogli specifično vršiti financiranje i koje će se naravno ravnati prema svim specifičnim pojedinačnim akterima koji su involvirani u ovo. Naravno, mi pokušavamo jasno i ostvariti evropske ciljeve i to tako da e, pojačamo obvezu svih involviranih da ih ostvare. A i pokušavamo trenutna najvažnija strateška agenda za razdoblje od 2020. do 2024. kako je donesena, zapravo je vrlo široko koncipirana i ne daje nikakve precizne navode o tim ciljima. Prema tome, ono što mi želimo je potaknuti parlament da se bavi zapravo jednim preciznim pristupom regijama i teritorijima kako bi osigurali da se na svakoj razini jača kohezija. I zato jasno treba naravno napraviti procjenu učinaka kasnije, ali ovog našeg dokumenta kojeg imamo, ali to kasnije. Trenutno se zapravo cijelu našu povezanost eh, činimo da postaje dosta kritična jer imamo vrlo slabu vezu između eh, Europskog fonda za regionalno razvoj sa ostalim fondovima to nije ništa novo, međutim imamo i sada odvajanje ruralnog, dakle fonda za e, ruralni razvoj, što nam zaista omogućuje daljnju koheziju. Prema tome prelazimo na instrumente za su, s kojima se izravno upravlja, i zbog toga to se smatra da de facto slabi kohezijsku politiku i smanjuje incentive da se međusektorski djeluje stvarno dodatne terete za integriranije pristupe e, prevelikim i prerazličitim regulacijama, a općenito za se tome i naš mentalitet koji je uvriježen protiv je. E, u ovim izvješćima smo čuli različite preporuke da se u uredbu o općim propozicijama trebaju integrirati dosadašnje preporuke koje smo dali i sve one preporuke koje su date za ostvarivanje cilja broj 5 naše agende. Ali vidite, to je naravno i u trijalogu se jasno pokazalo, ali ujedno i za vrijeme vašeg budućeg mandata je to vrlo bitno kako biste jačali kohezijski fond. Što se tiče partnerstva između ključnih involviranih dionika, imamo da je to je to vrlo bitno zbog da bude učinkovito partnerstvo koje bi dovelo do toga da se brzo i učinkovito vode konsultacije, a da se pritom e, zapravo nikom ne našteti kako bi se mogla onda informirano donositi odluke učinkovitije i tražimo jedno općeniti formulaciju tog definicije partnerstva pravog, a da to bude jasno u skladu i sa kodeksom postupanja. Parlament želi postići učinkovitije i samostalnija, autonomnija partnerstva to je dakle područje rada za komisiju gdje se može popraviti i gdje može onda bolje i primijeniti postojeći kodeks postupanja e, glede partnerstava koje postoje i onih koji će se još sklopiti. I četvrta ključna tema je ekonomsko gospodarsko upravljanje. To smo vidjeli sve veći utjecaj europskog semestra ekonomsko upravljanje, zatim preporuke specifične po državama o kohezijskoj politici i to u prošlom mandatu koje želimo i za idući mandat još ojačati. Zatim uvjetovanosti i kontinuirane rasprave koje se bave o makroekonomskim aspektima te uvjetovanosti a mi želimo napraviti dnevni plan rada za teritorijalne određene upravljanje monetarno. Mi smo nešto ranije ove godine već objavili jedan tekst o tome, a za budućnost vidimo da da do 2024. imamo veliki zadatak da upravo jačamo taj teritorijalni pristup kod e, ekonomskog upravljanja. I to generalno uzevši treba biti nacionalno orijentiran i treba jasno pratiti i pokušavati ostvariti različite prioritete u različitim državama. No, zatim treba nastaviti kompletnu reformu i obnovu struktura, ali se pritom daje, stavlja naglasak na nacionalnu i regionalnu koheziju. Naravno, Evropska unija i nacionalne ekonomske politike trebale bi uzeti u obzir koheziju i kohezijsku politiku u obzir. To je napokon i piše u članku 374 Europskog ugovora o funkcioniranju Europske unije i zatim treba imati svoju obvezu da ostvaruju te ciljeve, trebaju ozbiljno shvaćati. Vidjeli smo tijekom vremena da je bilo različitih utjecaja kod uspješnosti, kod simplifikacije različitih propisa. Reforme zadnjih 30 godina donijele su čitav niz novih europskih propisa kako bi se poboljšala usklađenost, poboljšala uspješnost. A najnovije su tako i da se poboljša vidljivost rezultata i kao i transparentnost njihovog postizanja. Međutim, to je bilo administrativno vrlo skupo i pitanje u kojoj mjeri je to djelovalo pozitivno na kohezijsku politiku, a vidjeli smo da su mnogi dionici bili vrlo kritični prema dodatnim obvezama koje su zato, za, za njih iz toga nastajali. Stoga naš preporuka je da se u novom razdoblju ide za pravom simplifikacijom. Jer vidite, bilo je predloženo puno, puno različitih mjera za pojednostavljivanjem kao, ali vidjeli smo da je bilo velikih otpora promjenama politika u tim područjima koji bi trebali pomoć, to je simplifikacija, ali nije, kao što smo rekli, adekvatno provedena, stoga mislimo da ima jako puno prostora da se za različite korisnike postigne veće pojednostavljenje i mislimo da bi se to pozitivno odrazilo i na kasnije se prijedloge programa. Na kraju imamo građane koje treba više uključiti u to, više komunikacije, više vidljivosti Dakle, vrlo je važno u današnjem kontekstu u situaciji kada imamo recimo e, povećanje jedne antievropskog raspoloženja u nekim dijelovima Europe, u tom posebno teškom vremenu mi smo već stanovito vrijeme naglašamo koliko je bitna veća uloga bolje komunikacije, učiniti našu kohezijsku politikom puno vidljivijom, to je dakle onaj cilj peti i u skladu je s onim našim ciljem da se Evropska i Evropska unija cijela približi građanima, pogotovo naše temeljne politike kao kohezijska. Mi ćemo dakle i dovršiti jednu studiju kojoj radimo, koju analiziramo kompletne online internetske medije, socijalne medije diljem zemalja da vidimo kako ljudi prema tom stoje i kako ih možemo kroz to bolje, bolju komunikaciju uspostaviti a u tom svemu recimo je parlament treba biti naš glavni zaštitnik jer je parlament taj koji je direktno izabran od evropskih građana i djeluje direktno za građane. Prema tome parlamentu treba e, pomoći i kod e, demokratizacije daljnje i naše komunikacije i ostalog. Zatim treba pomoći u promoviranju kohezijske politike kroz različite e, skupove, okrugle stolove, panel diskusije i tako dalje a osim toga to treba sa urbanim razvojem u budućnosti povezati. Jer mislimo da bi to dalo onu ključnu mogućnost da se e, povežemo bolje i lakše i brže sa europskim građanima. Evo možemo reći da je kasnih 80. i 90. politika koja je politika koja je evropska politika provodila bila vrlo inovativna povezujući se s evropskim građanima, ali onda došlo do stanovitog zastoja kojeg sada po našoj preporuci za cilj broj peti moramo e, obnoviti tu inovativnost. Hvala lijepo. Traži je netko riječ, imamo li pitanja? E, zabilježit ću e, sva pitanja. Izvolite. Gospodine Zerman, evo ja bih se volio poslužiti mojim materinjim jezikom finskim, ako smijem, pa onda da pričekamo nekoliko trenutaka da uzmete slušalice. Dakle, hvala vam na ovom vrlo, vrlo interesantnom predavanju, prezentaciji. Moje pitanje je sad izravno vezano sa ovim zadnjim prijedlogom. vi tražite i vaš pet, peti prijedlog preporuka je bila da se smanji administracija, ali da se, i da se ide na stvarno pravo pojednostavljivanje, pravu simplifikaciju. Stoga da se sad stručnjacima obrati, možete li, jel vi želite ili mislite da bi uloga Evropske unije trebala biti strateškija ili samo strateška? Dakle, sad imamo ovaj proces koji počinje iz Evropske unije i ide iz sjedišta europskih institucija prema zemlji članica, a tamo se u zemlji članici onda sve to mora realizirati, o njihove strukture koje postoje. A da bi se to realiziralo, zemlja članica se mora naravno u svemu koordinirati i dogovarati sa Europskom unijom. To dovodi do povećanih birokratskih troškova i općenito troškova i porasta troškova. Pitamo se gdje je korist u tome onda. mi ovdje je u pitanju ono što želimo postići je podrška nekoj zemlji članici. A pitanje je kolika je korist za tu zemlju, a koliko ima troškova. Recimo, ako uzmete 20 eura u običnih i ako to želite, recimo, proste programe direktno dovesti do te zemlje članice, pitanje je koliko će oni od toga na kraju imati, koliko će ih zapravo više koštati svaki euro koji je dobiven zbog ovih visoko birokratskih troškova. Evo, možda ćemo kasnije imati konkretnije primjere o tome, i, ali zaista se moramo boriti protiv birokracije i reducirati sve te terete i te, i te troškove. A to mislim da je tu vrlo važna uloga parlamenta. Sokol. Gospodine Sokol. Hvala. Hvala na ovoj vrlo zanimljivoj analizi. Ja imam čitav niz pitanja. Prvo, imate li analizu o konkretnim učincima sredstava koja su investirana? Jer jedno od toga što ste govorili je da se treba izgraditi infrastrukture. Međutim, to nije se odnosilo onda na podizanje razine životnog standarda ali sad nas zanima kako ste vi, da li ste napravili tu jednu podrobnu nizu šta ide u javne financije, a šta ide u koji dio i šta su konkretni učinci. Drugo pitanje se odnosi na održivost. Jedno od pitanja koje je u prošlosti često tematizirano bilo je da mi često u Evropskoj uniji ulazimo u velike projekte, ali pritom nemamo e, konkretnu predođbu o tome kako će se to u budućnosti odraziti, koliko će biti održivo. Da li će to biti kasnije plativo da se održava taj projekt od strane lokalnih vlasti i njihove administracije i tako dalje. I na treće pitanje u vezi ovih e, kompliciranih administrativnih situacija i tereta. Imate li vi kakav uvid u to koliko tih administrativnih prepreka Europska unija stvara, a koliko tih prepreka i tereta administrativnih zadaju nacionalne administracije i nacionalne vlasti. Možda treba osigurati da nema korupcije na lokalnoj razini, ali možda ne znamo da li imate konkretne podatke o tome i da li su zapravo nacionalne vlasti te koje su više odgovorne za loše ishode tih procesa. I na kraju još jedna stvar. Mislim da niste spomenuli sinergije u vašoj prezentaciji mislim da je zanimljivo i sinergija između fondova za kohezijske politiku kao recimo i fondova ili sredstava koje za financiranje programa poput Obzora 2020 i ostalih. Mislim da je to vrlo zanimljivo zato što ako imate ona propise u obzoru i procedure su obično puno jednostavnije nego one koje postoje za kohe na područjima za kohezijsku politiku. Osim toga su i nacionalni propisi tu različiti. Jeste tu proveli analize na područja i možete vidjeti kako možete tu sinergiju povećati. Možda možete e, i ta pravila možda uskladiti više. Hvala. Kolega Albright. Kolega Albright. Hvala. Govorit ću engleski. Prvo, dakle, Hvala vam puno na kvaliteti vaše prezentacije, ali mi znamo koliko su kompetentni stručnjaci za ova dva centra, pa ih da vam postavljam jedno političko pitanje. Vaša stručnost je potpuno nedvojbena. Dakle, ova analiza nije rađena ni za komisiju, ni za vijeće, nego koliko je meni poznato za Europski parlament. Dakle, to bi trebao biti dobar instrument upravo za nas, za parlament Europski kao i za odbor regije. I ono bi nam trebala pomoć da odredimo šta ćemo mi raditi idućih godina. Veliki dio ove prezentacije, po mom, kakav je moj dojam, zapravo pisana na jednoj vrlo univerzalnom razini, vrlo to mi se čini da je napravljeno čak i prije nego što je komisija održala svoje bitne prezentacije za iduće razdoblje. Jer vidite, to su apsolutno točne i opća mjesta koje ste naveli, bez obzira na to što će komisija konkretno raditi. Ali sad, danas smo u jednom drugom trenutku, mi smo međuvremeno imali prezentacije komisije. Pa mislim da bi stoga bilo važno za naš odbor regija kako da mi reagiramo. Kako bismo mi kao odbor regije trebali reagirati i kako zauzeti jasno stajalište u odnosu na poziciju e, komisije. Jer e, napokon mi moramo, mi kao suzakonodavci moramo imati jasnu poziciju kad ulazimo u e, rasprave sa suzakonodavcem vijećem. Posebno se recimo to odnosi na sve što ste rekli o fondu za ruralni razvoj, jer on je dosta izdvojen, kao što ste sami primijetili. A sad vi vašim preporukama govorite da bi se to trebalo ponovno vratiti, integrirati u u zajedničkim odredbama. A drugi prijedlog je govori o tome kako imate zapravo jednu slabu vezu između fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i svih ostalih instrumenata funkcioniranja. Dakle, sad se mi pitamo u kojoj mjeri možemo mi utjecati na konačni tekst e, uredbe. Ali da vas pitam i vaše stručnjake, ono što mi nedostaje, to su neki bitni elementi. Možda ćemo u idućih sat vremena čuti nešto više o tome, ali nedostaje mi tu stajalište pozicija Europske komisije jer o kohezijskoj politici, jer Europska komisija je sama predložila velike promjene i kohezijskog fonda i kriterije za prelazne regije mijenja svoju politiku i dakle mi zapravo ne znamo točno koje je njihovo stajalište sada. I zato nas zanima što vi mislite E, o tim promjenama koje dolaze od strane komisije, promjenama njihovog komisijnog stajališta glede kohezijske politike i što vi o tom mislite? Recimo, ja se inače slažem s tim što ste govorili o sredstvima za kohezijske fondove, ali da vas pitam što biste vi regiji odboru savjetovali kako da reagira na prijedloge komisije koji su na stolu ovim velikim promjenama fondova i sredstava? Grazie Presidente. Um, volevo ehm, suggerire... Hvala predsjedatelju. Ja bih imala jedan prijedlog vezano za eh, prvu točku, nedostatak strateškog okvira eh, za koheziju. To je nešto što je proizašlo iz ove studije. Možda bismo zbog toga mogli eh, imati razdoblja e, programa, programska razdoblja jednake duljine kao i e, legislativna razdoblja. Dakle, imamo novi e, zakonodavni E, period koji tek počinje. E, hvala vam na vašoj pomoći, međutim e, ispostavilo se da imamo dva različita zakonodavna razdoblja i dvije različite komisije. Mislim da će to imati utjecaja na koheziju i zbog toga bi bilo dobro da uskladimo sa tim razdobljima programska razdoblja. To je samo moja, moj prijedlog. A što se tiče ekonomskog upravljanja, što se točno misli pod pristupom koji je više temeljen na mjestu. Zato što imamo e, konkretno stajalište vezano za strukturne fondove, pri čemu nas zabrinjavaju strukturni fondovi koji se e, razlomljavaju diljem Europske unije. Možda biste nam to mogli pojasniti. Što se tiče pojednostavljenja, naravno, kao što znate, Europski parlament radi na pojednostavljenju općenito. Imala bih dakle sljedeće pitanje. Slažete li se da postoji deficit e, na razini lokalnih vlasti? Naime, nema dovoljno ljudi koji rade na projektima. Naime, naše gradske vlasti nemaju zaposlenike koji bi bili dio ovakvih projekata i prijavljivali se na natječaje za projekte. Što se tiče uključivanja građana, mi se svakako tu slažemo. Međutim, to ne smije biti propaganda. Naravno da treba više informacija. No, poanta je u tome da se daju informacije o rokovima i odgovara na e, natječaje. A što se tiče izravnih sredstava i radnih programa, možda bi bilo korisno da se taj pristup odnosi i na strukturne fondove. Hvala. Eh, hvala i ja bih eh, iznio svoje mišljenje E, pozitivno gledam na ovu studiju vezano za ovu vrlo važnu temu. Smatram da će ona biti vrlo korisna kao jedna e, referentna točka e, za naše rasprave i razgovore vezano uz ono što će naš odbor raditi u ovom području. Slažem se sa svih ovih šest točaka koje ste iznijeli i imate moju punu podršku u smislu E, privlačenja pozornosti na činjenicu kako ne postoji jedna e, vrhovna strateška podloga za sve ovo. To bi trebalo ipak zacrtati u kohezijskoj politici, u njezinim smjernicama, kako bismo to mogli onda uključiti i učiniti dijelom partnerskih sporazuma. Što se tiče e, raznih e, propisa. Svakako je potrebno da imamo e, konzistentnost u fondovima. Naime, kada govorimo o fondu za poljoprivrednu i, i ruralni razvoj, jako je važno da e, se držimo tih partnerstava. Ne slažem se u potpunosti s ovim. Dakle, imamo partnerstva i njihovo osnaživanje je iznimno bitno. To je nesumnjivo tako. No, morali bismo isto tako promotriti sve rizike koji bi se mogli pojaviti ukoliko bi se povećao birokratski teret umjesto da se smanji. Jednako tako smatram da bi bilo jako važno usredotočiti se na ekonomsko upravljanje te promotriti e, različite pristupe kojima se služe, odnosno koji se primjenjuju u različitim državama članicama. Posebice vezano za centralizirane strategije za projekte za koje i mi želimo da budu temeljene na mjestu. To je vrlo važno. I na samom kraju E, slažem se e, s razmišljanjem da moramo usredotočiti svoje napore u smislu učinkovitosti. No moramo imati na umu da je e, pojednostavljenje povezano sa rezultatima, te da je važno da države članice ispune svoje obveze. Ukoliko možemo pojednostaviti sustave koji već postoje, to bi možda nekad išlo na uštrb učinkovitosti. Stvari su možda nekad kompliciranije nego što smo ih na početku e, zamislili. Međutim, moramo to promotriti sa stališta e, rezultata, postignuća. U kasnim fazama kada budemo promatrali e, sredstva koja su namijenjena za određene svrhe, onda moramo uzeti u obzir dobre prakse i prenijeti ih u ove komplicirane sustave. Hvala lijepa predsjedatelju. E, imala bih nekoliko komentara. Kao prvo, što se tiče e, ekonomskog upravljanja, e, vrlo konkretno vezano e, za kondicionalnosti, dakle uvjete. Što se mene tiče, ovo je ključno. I u tom smislu imala bih nekoliko pitanja. Ono što smo vidjeli bilo je da to ima niz posljedica. Kao prvo, visoko političke posljedice koje su vezane za e, odluke koje donose države članice koje su suverene. Dakle, isplaćivanje e, sredstava te postavljanje uvjeta za izvedbu, odnosno provedbu strukturnih reformi. E, to obično znači da će uslijediti reforme tržišta rada, mirovinskog sustava a to su reforme koje se uglavnom odnose na vrlo konkretne područja e, politike i zakonodavstva. Nadalje, postoje i e, nacionalne vlade koje se opiru ovim reformama zato što e, su te reforme koje se zagovaraju odnosno koje zagovara Europska komisija ne moraju nužno biti prikladne u očima nacionalnih vlada doista viđali smo da se dogodilo kako ne mogu ispuniti e, očekivanja vezano uz praktičnu e, provedbu. Što se tiče e, europske politike vezano, vezano za pomoć onim državama članicama koje se nađu u poteškoćama u apsorpciji ovih fondova, mislim da to zapravo predstavlja jedan izazov za cijeli sustav. Naj, naime veže se za e, veću demokratsku uključenost e, građana. Dakle, želimo li građanima pružiti priliku da se očituju o ovim aspektima, smatram da, će, da bi se mnogi građani tome usprotivili. Jer upravo evropski sustav fondova e, pridonosi e, proračunu e, država članica, na primjer Italija je veliki uplatitelj u, državni, u europski proračun i e, građani smatraju da onda moraju vraćati ta sredstva. Makar to bilo čak i u, i u parcijalnom obliku. Dakle, država članica povuče sredstva pa ih mora vratiti. Dakle, kada bi smo stavili kondicionalnost, odnosno uvjete za određene fondove, smatram da bi to bilo vrlo riskantno za same građane. Dakle, građani bi mogli osjećati kako ovo nije pravedno. I toga, učinkovitost i korisnost ovih fondova određenom teritoriju, te prednosti koje donosi, u ovom postupku mogla bi biti kompromitirana. Stoga držim da bi moglo biti korisno kad bismo o tom sustavu kondicionalnosti još jednome promislili. I kada bismo redefinirali strukturne fondove e, tako da se veći naglasak stavi na e, veće sudjelovanje nacionalnih vlada. Hvala. Hvala lijepo. A sada posljednja intervencija, Konstant Skrel. Hvala lijepo. Kako vidim, barem, dakle ja zapravo jako im pomješanih osjećaja u odnosu na ovu prezentaciju koju smo čuli. A vidim da je kod mojih kolega vrlo podijeljena situacija. Vidite, prezentacija s jedne strane se govori o tome da je prezentacija trebala e, uslijediti prije nego što smo dali svoje amandmane na ono što nam je komisija predložila i vijeće. Ali kao što vidimo kod svih, mi smo sad već prošli prvu fazu prvog čitanja. Čak, a na često postavljeno pitanje uvjetovanosti, kondicionalnosti tu smo mi već donijeli odluku kao parlament. Mi naime ne želimo nikakvih makroekonomskih uvjetovanja. Mi bi se sad trebali spremati na to kako ćemo u zemljama članicama dobiti adekvatnu podršku. A to možda možemo postići makroekonomskim Uh, uvjetovanjem, ali za to bi se moralo biti jednoglasna suglasnost, a tu će biti velikih problema jer postoje neke zemlje članice koje s jedne strane smatraju da je jako dobro makroekonomski utjecati, ali ima jako puno njih koji su protiv toga. Prema tome, mi moramo sad pogledati s kojim ćemo strategijom uspjeti zemlje članice pridobiti na našu stranu i pogotovo kod pitanja teritorijalne kohezije pitanje koliko ćemo recimo novaca dati drugim centraliziranim programima Europske unije, koliko ćemo za to izdvojiti. Mi smo odavno već vodili ovaj bitku za fond za poljoprivredni razvoj, ali tu smo samo dijelom uspjeli zato što ni u našem domu nismo uspjeli steći većinu jer se naime e, kompletno ljudi iz poljoprivrede nisu mogli dati na to, u, da to uvjeriti ni nagovoriti da fond za poljoprivredni razvoj ponovno stavimo pod zajedničko kapo zajedničke odredbe, zajedničke uredbe o financiranju. Prema tome, vidite, upravo je dobro da sada najnove naše kolegice i kolege obavijestimo o tome koje je trenutno stanje u pregovorima i koja bi pozicija parlamenta na koncu konca u pregovorima s drugim zakonodavcem. A ova studija ne kaže dovoljno tome. Zapravo se to samo marginalno obrađuje. Stoga sam i tako podijeljenih osjećaja prema toj studiji, jer mislim da to nedostaje. Mislim da smo sada zaključili e, sa e, svim e, onima koji su htjeli uzeti riječ. Sada ću dati riječ kolegi Bogoviću. Hvala što ste obavili ovu studiju. Mislim da je to nešto što je korisno svima nama. Imali smo tu dobar prijedlog i pregled kohezijske politike. Slažem se e, da je uloga našeg odbora sada za sljedeći višegodišnji financijski okvir takva da e, trebamo e, se boriti protiv previše birokracije u kohezijskoj politici. Nadalje, osoblje po regijama nije jednako kvalificirano. Postoje razlike među državama članicama. Studija je pokazala da smo e, neka pitanja zanemarili. Prvi cilj e, ove politike je da se smanje razlike među regijama. E, to je često bio slučaj u prošlosti. Veliki problem su migracije iz e, razlike između gradova, sela ili među različitim mjestima e, i dijelovima Europe. Sada radimo na novoj kohezijskoj politici i e, neki fondovi nisu dodijeljeni nekim zemljama a neki negativni trendovi će se nažalost uslijed toga ubrzati, a ne zaustaviti. Nadalje, inicijativa Pametna sela, Smart Villages na 25. stranici, to je nešto što sam uvijek podržava u petom poglavlju, se govori o otvorenoj dimenziji kohezijske politike. Što to znači? To znači da Europska unija puno investira u urbanu agentu, ali ne dovoljno u ruralni razvoj, na primjer u ova pametna sela. I mislim da bismo slijedom tijekom idućih mjeseci trebali e, više raditi na tome. Moramo znati koliko će fondova e, biti na raspolaganju kako bismo postigli najvažnije ciljeve, kako bismo spriječili e, da selo zaostaje za gradom. Ne bismo trebali dopustiti da ljudi jednostavno sele u gradove e, gdje se nalaze kvalificirani ljudi ili da sele prema sjevernoj ili zapadnoj Europi. Vrlo često kada govorimo o kohezijskoj politici i njezinim učincima e, i čujemo da je e, upravo zbog e, e, ovog jedinstvenog tržišta sada došlo do dezertifikacije sela. To je nešto što trebamo izvjeći. Hvala lijepo. Vaša studija je postavila puno pitanja i iz dobrog razloga, jer studija postavlja vrlo važna pitanja u odnosu na budućnost kohezijske politike. Ali ne samo to, već i u odnosu na prijedlog komisije. Za razliku od naše kolege, ja imam osjećaj da ste zauzeli stalište koje ponešto zaostaje za prijedlogom Europske komisije. Međutim, naš odbor regi u odnosu na pitanja koja ste e, izrazili mi e, smo zauzeli stajališta u odnosu na to i e, o tome smo glasali na plenarnoj sjednici, to je naš mandat za pregovore i to je linija koje koje, ćemo se držati tijekom pregovora. Spomenuli ste pitanje partnerstva. To pitanje je upravo naš odbor e, naglasilo i e, to je nešto na čemu ćemo insistirati u budućnosti tijekom pregovora. E, nadalje, rekli ste da ste zabrinuti u odnosu na razdvajanje različitih fondova. FFS i e, RDF. E, to su pitanja FDF. E, to su pitanja koja su važna i vi ste ih naglasili, ali i mi smo ista ta pitanja prethodno postavili. Reforma kohezijske politike dolazi u jednom vrlo složenom i teškom trenutku. I u, vašem, u vašoj studiji kažete da je kohezijska E, politika e, nešto što se neopravdano napada. Zašto? E, vi kažete zbog toga što postoji problem koherentnosti između raspodjele različitih fondova i problem koji potječe iz činjenice da sve politike Europske unije ne uzimaju u obzir cilj iz članka 75 e, ugovora. I e, upravo zbog toga ciljevi e, kohezijske politike se moraju naći u svim drugim politikama, jer ako to ne bude slučaj, onda jednostavno nećemo postići zeljene ciljeve. Imam jedno pitanje za vas, pa bih vas molio da odgovorite. Govorili ste o potrebi da se uključe građani da imamo jednu inventivnu demokraciju i pitam se imate li neke ideje, neke prijedloge, konkretne prijedloge u vezi s tim. A osim toga smatram da je e, da su sve ukupni problemi koje ste identificirali u studiji koji smo zatražili početkom godine, ali e, zbog e, izmjena i zbog e, izbora tek sada smo dobili ovu studiju. Međutim, sva ova pitanja su pitanja koje je, postavila, koje je postavio još naš odbor. A mnogi od vaših prijedloga su prijedlozi koje prihvaćamo. Ali evo, odgovorite na moje pitanje, molim vas, izvolite. E, hvala vam predsjedatelju, hvala vam članovi ovog odbora. Mislim da je studija ispunila svoju svrhu, isprovocirala je raspravu i različite uvide sa stajališta različitih e, zemalja vezano za kohezijsku politiku. A to je bio i cilj. Dakle, da dade jednu, e, jedan pregled literature, istakne različite poglede od različitih dionika vezano za u kohezijsku politiku i sve to sintetizira u nekakvih četrdesetak stranica. E, tako da vi imate jedno polazište, jednu e, referentnu točku. Što se tiče e, ključnih tema koje su spomenuli i Jan Olbrecht i predsjedatelj, a u tom smislu smatram da odbor ređi mora biti temeljit, vezano za e, važna načela koja brani već e, dugi niz godina. To su pitanja partnerstva, pitanja urbanog razvoja, e, održavanje proračuna za kohezijsku politiku. Dakle, sve to povećava vrijednost politike, kako je rekla kolegica Francesca Donato to je zapravo i uloga e, Europske komisije da poveća vrijednost e, ovim politikama e, na lokalnoj, na regionalnoj razini. Evo, doista je potreban jedan strateški pristup, sinergija, ovo što ste spomenuli. Mislim da sinergije između kohezijske politike i ostalih politika EU-a se pokazuje da u tome što mnoge politike pokažu viziju kojoj teže. Međutim, e, kada se radi o samoj provedbi i ostvarenju e, ciljeva, e, tu smo vrlo udaljeni. Evo, u tom smislu smo mi izradili jednu studiju prije nekoliko godina koju možete pogledati nismo se detaljno e, bavili multiplicirajućim učinkom na ekonomiju, održivošću i tako dalje. Međutim, sve to možete naći na stranicama Europske komisije. Imamo evaluacijske studije koje e, vam daju kvantne podatke, e, odnosno točne brojke. Što se tiče dodatnih e, propisa, e, ne radi se ovdje o pretjeranom propisivanju. Mi zaista tražimo od samih vlasti da nam jasno e, kažu o čemu se radi u njihovim propisima, a da ne budu tu nekakvi nejasni propisi koje onda dovode do različitih tumačenja i stvaraju dodatne probleme, pa onda ih ponovno treba pojašnjavati i to sve tako nastaje jedna lavina i ima posljedicu na povećanje birokratskog e, opterećenja. Što se tiče e, neto uplate u proračun EU, unije, ako pitate građane, građani će uvijek reći da im je korisnije ono što se radi na nacionalnoj razini. Ali u prošlosti kada smo imali fokus grupe e, od 250 sudionika u 17 zemalja, upravo je to bilo jasno da e, građani žele imati udjela u tome kako se financiraju politike. Naime, što to politika financira kroz svoje projekte? te da žele decentralizirani pristup i veću mogućnost sudjelovanja. Dakle, ovo se ponovno vraća na načelo partnerstva. Međutim, to je ono što građani stalno ponavljaju. Što se tiče ovih zabrinutosti, e, kako sam već i rekao, e, preporuke se mogu tumačiti tako da im je već prekasno. Što se mene tiče, ja smatram da nikad nije kasno, demokracija nikada ne prestaje s razvojem. Sve treba argumentirati, a to će onda kasnije biti uključeno u buduće provedbe i buduće reforme. Smatram da je jako važno e, poznavati povijest određenih politika i upravo nam je to bio cilj. E, željeli smo prikazati i povijesni razvoj, a isto tako i stajalište parlamenta u e, njegovim izvješćima i mišljenjima. Što se tiče upravljanja, postavlja se pitanje što je to teritorijalno, teritorijalno ekonomsko upravljanje. Preporuke koje su E, prilagođene državama, zapravo to nisu. One nisu tako ni iznesene. E, mogli biste reći da je to zadaća e, program, programinga, dakle upravo u tom području je potrebna rasprava. Jako je važno ovo naglasiti na ovoj visokoj strateškoj razini. Zato što kad govorimo o programingu i provedbi, nije uvijek jasno hoće li se pridržavati ovoga teritorijalnog pristupa tijekom pregovora. Znamo da su neke države članice i regije vrlo kritično raspoložene prema e, ovakvoj agendi i e, smatraju da ovo neće dovesti do iskrene rasprave o razlikama među regijama i kako je potrebno e, na individualizirani način pristupiti tim različitim regijama. Što se tiče uključivanja građana. Nismo tu išli u previše detalja, niti dali konkretne primjere. No, e, smatram da većina zemalja u Europi imaju primjere inovativne demokracije koje se već, koja već na mjestu. Imamo različite oblike dijaloga s građanima, to je jedan pristup koji je već u tijeku. Škotska gdje ja živim ima jedan fond koji e, je upravo tome namijenjen i ima jednu participativnu komponentu. Kohezijska politika to zapravo ne radi, a trebala bi. Trebala bi se ugledati na ove ovaj primjere. Kako ćete drugačije uključiti e, građane u provedbu ako ih ne uključite u e, osmišljavanje određenih e, projekata. Mislim da sam time se osvrnuo na, glavne, točke, ali svakako me napomenite pa ću se vratiti na nešto što sam propustio. Merci beaucoup pour vos réponses et la présentation. Hvala na odgovorima i na studiji. E, doista, htio sam reći da e, kada sam vidio tu studiju, zapravo sam e, ponovno shvatio da je stajalište Europskog parlamenta doista ispravno i mi ćemo tijekom trijaloga opet insistirati na tom stajalištu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, važno pitanje Budući da imamo e, razmjenu e, mišljenja sa glavnim direktorom e, za regionalnu i urbanu politiku regio Europske komisije. Naš odbor vrlo redovito razmjenjuje mišljenje ili s povjerenicom ili sa glavnim direktorom, gospodin Mark Lemeter je dakle među nama. To je važan trenutak jer se e, sada, e, sada možemo postaviti pitanje kako se troše fondovi. Gospodin Lemeter je dio upravno, e, sudjeluje u komisiji kao član upravnog tima, on nije političar mi ćemo e, takva pitanja vjerojatno postaviti i e, kandidatu za mjesto povjerenika e, za regionalnu politiku. Ovdje gospodin Lemet govori o upravnim pitanjima, drugim riječima kako je dakle regionalna politika kako se ona ostvaruje na razini Europske komisije. Dakle, ponovno je među nama gospodin Lemetre i želim vam dobrodošlicu. E, puno hvala i puno što ste e, mi dali riječ. Hvala na e, vašim riječima. Veliko mi je zadovoljstvo što me je danas ponovno pozvao odbor regi Sjećam se kada smo zadnji put o tome razgovarali, e, da jedna desetina članova je e, bila prisutna. Drago mi je što vas vidimo u ovako velikom broju i nadam se e, da ćete nastaviti ovako masovno sudjelovati. Počet ću tako što ću čestitati svim članovima Europskog parlamenta zato što ste izabrani i što ste izabrali upravo ovaj odbor, odbor reži. E, siguran sam da će e, te biti zadovoljni vašim izborom jer radi se o vrlo e, važnom odboru, a naročito tijekom sljedećih nekoliko mjeseci kada ćemo govoriti o vrlo važnim strateškim osnovnim pitanjima za Europsku uniju sljedećeg desetljeća. Dopustite mi i da vama e, čestitam, gospodine predsjedatelju, kao i vašim potpredsjednicima na izboru e, na mjesto predsjednika i potpredsjednika ovog odbora. Dopustite mi da pozdravim povjerenika Grecu s kojim sam e, surađivao upravo na polju kohezijske politike tijekom posljednje tri godine. Drago mi je što smo se susreli ovako rano na početku našeg rada, jer vjerujem da e, nam je svima jasno e, da je stvar hitna. Moramo biti sigurni da zbog tranzicije u radu institucija neće doći do zastoja u radu jer e, to je nešto o čemu ovisi budućnost kohezijske politike, ali isto tako i budućnost evropskog proračuna. Naravno da smo na vašem raspolaganju. Držimo se na vašem raspolaganju Znam e, da su mnogi članovi ovdje e, novi, e, novi i u parlamentu, a i evo priput se susreću sa kohezijskom politikom, pa se držimo na vašem raspolaganju kako bismo organizirali uvodne sesije rada na toj kohezijskoj politici kako biste e, što više naučili o ovom čim se bavimo. Evo, nešto ću vam o tome reći, ali možda vam neću dati sve detalje, detalje koje biste željeli čuti. Tri e, najvažnije teme. Prvo, ažurirat ću informacije o odnosu na ono što se dogodilo tijekom posljednjih šest mjeseci kako smo provodili e, dakle dosadašnji, dosadašnje programsko razdoblje do 2020. i e, kakva je situacija sada druga tema e, kakve praktične korake treba poduzeti kako bismo pripremili i koje smo već poduzeli kako bismo pripremili iduće razdoblje i posljednje razmjena mišljenje i s vama bih podijelio neke ključne elemente naše vizije za e, kohezijsku politiku tijekom idućeg desetljeća. Evo ovdje imam jednu PowerPoint prezentaciju. Ja je ne vidim, ali vi je vidite cijelo. Kao prvo dopustite mi da e, vas podsjetim u koliko mjeri je kohezijska politika danas e, važna i u koliko mjeri je to važan dio proračuna Europske unije, jedna trećina našeg proračuna. I tu imamo Europski e, regionalni razvoj, to je najveći dio, ERDF, 205,9 e, milijardi, zatim kohezijski e, fond 75,8 i ESF 97,4 milijarde. i e, e, osim e, mog, moje službe, ovim se bave i druge službe Europske komisije. Dakle, tijekom ovog razdoblja imali smo jednu vrlo važnu novinu. Uveli smo konkretne pokazatelje uspješnosti. oni e, su imali jednu kolateralnu korist. Drugim riječima, znali smo e, što e, smo htjeli postići na kraju tog provedbenog razdoblja. Ovdje možete vidjeti neke od tih ciljeva koje smo postigli. Htio bih vas upozoriti na činjenicu da se ovdje radi o stvarima koje su direktno i svakodnevno e, relevantne za naše građane. Dakle, dostupnost e, e, zaposlenja, bolja zdravstvena zaštita. 55 milijuna je upravo otišlo u tom smjeru našim građanima. I time su se, se poboljšala zdravstvena skrb tijekom ovog razdoblja. Zatim, bolja briga za djecu, infrastrukture za obrazovanje, zatim bolja, bolje korištenje i učinkovitost energije. To znači e, da energija košta manje, a i bolja e, kvaliteta i ekološki učinkovitija energija. Dakle, radi se o vrlo važnim ciljevima za naše građane. Što smo postigli? Kakva je situacija danas? Što se tiče ovih važnih ciljeva? Nemojmo se skrivati od stvarnosti i moram reći da stvarnost nije zadovoljavajuća. Ovdje imate dvije krivulje. Dakle, to je način provođenja e, e, kohezijske politike 2013. To je 2007. E, do 2013. To je bilo razdoblje krize i vidite kakva je situacija danas u razdoblju 2014. do 2020. 2000 2014. imamo višu krivulju nego 2020. I vidimo da e, imamo sve veću razliku među ove dvije krivulje, jedna za prvo razdoblje, druga za drugo i da te razlike će biti sve veće. Što se tiče provođenja politike, tu smo skoro na kraju šestogodišnjeg e, višegodišnjeg financijskog okvira i još nismo proveli niti jednu četvrtinu ovih e, e, svota e, koje smo imali na raspolaganju. Radi se o 380 milijardi eura. I moram reći da s ovim nismo zadovoljni da se ne radi o dobro provedenom razdoblju i e, da ovdje stvarno trebamo biti uspješniji. Ovaj performans nije baš najbolji. Što se tiče 2020. E, čak i ako 2020. bude odlična godina, još uvijek pola e, tih fondova neće biti ostvareni tijekom ovog višegodišnjeg financijskog razdoblja. Eto, takva situacija jednostavno nije održiva, moram biti vrlo iskren. Koji je razlog za ovo? vrlo opuštena financijska politika i pravila. Imali smo vrlo e, opuštena e, pravila i koja su nam dopustila da idemo u e, N plus 3. Drugim riječima, države članice imaju tri godine da potroše taj dodijeljen novac. I evo, vidimo sada kakav je učinak svega toga. Dakle, administracija možemo li dati e, objašnjenje da e, jednostavno u Europi više nemamo administrativnu mogućnost e, provođenja takve politike ili da je ta politika postala prekomplicirana da bi se provela. Ne, to jednostavno nije uvjerljivo. Jednostavno imamo pre fleksibilna pravila i to omogućuje da se ona jednostavno olako shvaćaju i da se uzima previše vremena Mi govorimo o stvarima koje su važne za naše građane. E, građani, e, naravno, ako potrošimo samo četvrtinu novca koji imamo na raspolaganju, neće vidjeti čemu služi takva e, kohezijska politika. Moramo jednostavno ubrzati stvari. Zašto? Upravo zato što imamo krizu koja je na pomolu i e, upravo zbog toga, zbog e, toga trebamo imati što više e, javnog trošenja javnog novca, javnih investicija. Imamo još jedno, jedno pitanje, a to je pitanje odabira projekata. Tu smo na istoj razini e, kao u prethodnom razdoblju. Eto, to je pozitivno, pozitivan element, ali to ne znači da i dalje ne postoji e, problem sa kohezijskom e, politikom, jer odabir projekata ništa ne mijenja što se tiče E, izmjene, e, e, konkretnih izmjena u životu građana. Radi se samo o izmjenama na, Pariz, na papiru. Dakle, na jednu stranu odabir projekata i trošenje ovog novca, to imamo u jednom dijagramu koji vam pokazuje kakva je situacija u svakoj državi članici. Dakle, tu govorimo o konkretnim e, e, troškovima, što je e, potrošeno. Dakle, što ste više potrošili, više ste proveli i dovršili, postigli. Dakle, vidimo da, da je srednja vrijednost oko 80% odabranih projekata, a manje od 25% ako e, ova plaćanja unaprijede, avanse isključimo, onda vidimo koliko je zapravo e, točno potrošeno. Na ljevoj stranici imamo e, vrlo slab performans, a onda situacija ide prema bolje na desnoj strani gore. Ovo dolazi iz e, jednog izvora koji je dostupan javnosti. I tu imamo sve e, podatke u odnosu na uspješnost, e, na provedbu. To dobijemo od država članica svakodnevno. I odite, pogledajte to da vidimo kakve su brojke i kakva je situacija u vašoj državi članici takve ćete informacije sigurno pronaći upravo ovdje u ovoj Open Data Platform, to je jedna baza podataka s informacijama. A sada što se tiče uspješnosti i e, što se tiče e, činjenice da smo se više usredotočili upravo na uspješnost u ovom razdoblju. Jedan mehanizam koji smo uspostavili u ovom razdoblju kako bismo imali neke poticaje za individualne programe i e, kako bismo imali e, prioritete upravo unutar tih e, programa, to je upravo ta pričuva za uspješnost. Radi se o sredstvima za sve programe koji su dostupni na početku razdoblja i koji se dodjeljuju samo ako do kraja 2018. ti e, programi e, budu e, uspješni po, u skladu sa, svojim, sa predviđanjima i različitim kriterijima. E, dakle, ta provjera uspješnosti na kraju 2018 Upravo smo to proveli u srpnju i u kolovozu. e, htio bih sada s vama e, podijeliti e, rezultate e, ovog pregleda uspješnosti. Dakle, govorio sam o 27 milijardi e, eura koji su zadržani na početku. 22 od 27 milijardi, 80%, će biti definitivno dodijeljeni programima i prioritetima koji su, e, za koji su prvotno bili namijenjeni. Dakle, 80%. 80% slučajeva su postignuti ciljevi. I to nije loše. 5 milijardi eura će trebati dodijeliti u druge e, programe, u programe koji su uspješni ili e, prioritete unutar programa. I to je e, nešto na čemu sad radimo. Sve države članice su uključene, koje su uključene u to rade na tome i e, trebali bismo e, završiti do kraja godine. Imat ćemo novo programiranje i dvije stvari ću reći u vezi s tim. Evo, vezano za naše e, prijedloge za budućnost. Imamo dva prijedloga. Prvi je da trebamo, ne trebamo nikako napustiti svoju usredotočenost na uspješnost u kohezijskoj politici kojom smo se povodili do danas, a drugo jest da ovaj postupak jednom kad je gotov i kad imamo novo programiranje će se pokazati e, do određene mjere frustrirajućim. Naime, e, ovaj postupak je mehaničke prirode. Naime, gledate ishode, E, rezultate i mjerite jeste li dovoljno blizu svojim zadanim ciljevima. A ciljevi na samom početku možda i nisu uvijek postavljeni jednako ambiciozno. Neki od njih su možda zamišljeni na konzervativan način, neki su vrlo ambiciozni. Međutim, e, na kraju možda oduzmemo sredstva nečemu što danas smatramo iznimno bitnim prioritetom kako bismo ta sredstva uložili u druga područja kojima možda da imamo izbor ne bismo željeli dati ta sredstva, e, ali nemamo izbora. I zbog toga predlažemo nešto novo za budućnost, nešto što nije mehaničko nego je kvalitativno e, Dakle, vezano za ovu podjelu 5 plus 2 e, programskog razdoblja koji predlažemo, u kojemu bi posljednje dvije godine dale mogućnost da se donese jedna sveobuhvatna, jednako tako i politička procjena e, najnovijih prioriteta Europske unije. Dakle, koja su e, najvažnija događanja u svijetu kojima se treba posvetiti pozornost i za koje se treba pobrinuti. Prema našem iskustvu e, s pregledom uspješnosti i e, redistribuciji e, rezervnih, odnosno pričuvnih sredstava, ovo je podržano. Dakle, ne želimo prestati s provjerom uspješnosti, nego na jedan suptilan način to prilagoditi e, događanjima u budućnosti. Neke od vas vjerojatno e, vrlo <laughs> zanima gdje se nalaze ovih 5 milijardi. Četiri su države članice koje su relativno e, slabije e, ispunile zadane ciljeve u odnosu na ostale, a to se veže za brzinu provedbe. Dakle, te četiri države su bile najsporije u provedbi Italija, Španjolska, Slovačka i Rumunjska. Htio bih e, se sada dotaknuti nečega iz prošlosti. Naime, kohezijsku politiku se često kritizira zato što je e, nije u stanju iskoristiti sva e, raspoloživa sredstva, te da i dalje otplaćuje e, neke dugove od prije 20 godina i tako dalje. Što se tiče razdoblja 2007-2013, potpuno je jasno i vidljivo da je postignut vrlo brzi veliki napredak u e, zaključivanju projekata i e, nema rezidualnih pogrešaka. Danas nam trenutno ostaje negdje oko 3 milijarde eura e, koje treba isplatiti. A to je manje od 1% početne omotnice za kohezijsku politiku za ovo razdoblje 2007-2013. Međutim, još jedan puta bih naglasio da e, to razdoblje nije bilo zamišljeno kao N plus 3, već N plus 2 i upravo nam je to omogućilo da budemo učinkoviti. E, što se tiče praktičnih e, priprema koje moramo provesti za razdoblje 2021. do 2027. E, budite uvjereni da to nije zato što bi komisija e, željela vas dovesti pred svršen čin, niti vas na bilo koji način e, kao zakonodavca ucijeniti, budući da se još uvijek odlučuje, odnosno vi odlučujete o regulatornom okviru kao i vijeće. Ovdje se radi o vrlo praktičnim pripremama koje bi nam trebale omogućiti da ovoga puta usvojimo operativne programe, e, ugovore o partnerstvu e, mi u komisiji na vrijeme kako bismo započeli s sljedećim razdobljem 1. siječnja 2021. bez odgađanja, odnosno bez kašnjenja. Kako smo to zamislili? Kao što vjerojatno znate, predložili smo da se ponovno osnaži ta poveznica između kohezijske politike i europskog semestra, odnosno ciklusa e, ekonomskog upravljanja. Stoga smo iskoristili zadnji europski semestar, odnosno ciklus, e, to jest e, prvu polovicu ove godine, kako bismo s državama članicama i Europskim parlamentom podijelili analizu komisije te zaključke koje komisija izvodi temeljem e, dva aspekta. Prvo, e, regionalne različitosti, znači regionalne razlike među državnim, e, različitim državama članicama, a kao drugo e, nedostatak e, investicija, odnosno investicije za koje vidimo da bi mogle dovesti do prioriteta u kohezijskoj politici u ovom razdoblju. Sve je to bilo objedinjeno u obliku e, izvješća po zemljama e, u europskom semestru. Tako smo mi izradili e, izvješće za svaku državu članicu za taj semestar. Pa vas pozivam i potičem da pogledate to izvješće za one države koje najbolje poznajete. Vidjet ćete ovo što sam upravo ja sada objasnio, a posebno ćete vidjeti i prilog, jedan konkretan prilog za državu članicu u kojemu se navodi na temelju objektivne analize što to komisija e, drži prioritetnim pitanjima kojima bi se trebala baviti kohezijska politika u e, budućnosti. Mi smo u regulatornom okviru predložili novu arhitekturu, dakle novu strukturu kohezijske politike i e, to ću objasniti na kraju svog izlaganja. Znači, radi se o ciljevima politika. Naime, pitanje je koje smo to prioritete istaknuli u okviru ovoga priloga izvješća po zemljama za različite države članice. Dopustite samo da e, istaknem e, dvije krajnosti. E, s jedne strane, u gornjem redu vidite mali broj država članica, koje su e, vrlo skromne e, alokacije primili u okviru kohezijske politike 10 do 15 eura po osobi godišnje. Finska, Švedska, Danska, Irska, Luksemburg. Ono što predlažemo za ove države članice jest da one koncentriraju svoje e, kohezijske, kohezijska sredstva na samo dva prioriteta. Jedan cilj politika, e, pametnija Europa, inovacije, mala i srednja poduzeća, digitalizacija i tako dalje. Te e, cilj politike četiri, e, ljudski kapital, usavršavanje i tako dalje. Zatim slijedi još jedna krajnost, odnosno na drugoj strani ove osi gdje pripada većina država članica, tu vidimo velike potrebe kod svih i tu kohezijska politika pruža daleko e, veću učinkovitost investicija i mogućnosti. Dakle, tu ne govorimo samo o inovativnosti, o inovacijama, već govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, borbi za zaštitu prirode, okoliša i e, također povezivanje infrastrukture, prometu, prijevozu, energetskim e, poveznicama, digitalnim e, poveznicama i tako dalje. I tu govorimo o ovom pristupu koji se temelji na mjestu, u skladu, po mjestu, u skladu dakle s petim ciljem uh, politike za ovo razdoblje. Već smo uh, se uh, uključili u bilateralno u rad sa svakom državom članicom vezano za ova izvješća po zemljama. I moram reći da, je, da su tu postignuti dobri rezultati jer je na taj način dan poticaj državama članicama da razmisle onome što žele provesti u nadolazećem razdoblju. E, držim da je to isto tako pomoglo da se smanji ta razina dramatičnosti E, snažnije povezanosti između kohezijske politike i europskog semestra e, kako predlaže Europska komisija. Jer su države članice e, jasno vidjele da mi tome pristupamo na iznimno pragmatičan način, te da nam je cilj pomoći državama članicama i inspirirati ih da same iznađu prioritete za E, ulaganja u budućnosti. A htjeli smo onda iskoristiti taj zamah, pa smo zamolili države članice da nam daju određeni e, indikativni raspored e, kada očekuju nacrte, grube nacrte, kada očekuju sporazume o partnerstvu te kada misle da će imati nacrt koji bi komisija onda mogla usvojiti. E, I sa zadovoljstvom moram reći da su se sve države e, očitovale i e, dobili smo dakle vremenski raspored koji nam omogućuje da imamo nadu kako će se programi usvojiti do kraja idućega razdoblja, pa će onda sljedeće razdoblje početi na vrijeme, a su zakonodavci imati priliku na vrijeme usvojiti zakonodavstvo. Nadamo se da će interinstitucijska e, interakcija uslijediti što je prije moguće tijekom iduće godine u pogledu e, sporazuma, odnosno dogovora oko e, pravnih tekstova. A sada e, bih istaknuo e, nekoliko e, elemenata s kojima ću završiti, a koje se tiču naših prijedloga za budućnost koje smo podnijeli prije otprilike 18 mjeseci, a Europski parlament je vrlo marljivo na njima radio i usvojio stajališta pod vodstvom e, prošlih izvjestitelja i htio bih e, zaista pozdraviti da su e, oni potvrđeni u njihovim ulogama zbog čega smo mi optimistični u pogledu e, sposobnosti parlamenta da e, krene u akciju i e, ponovno ima interakciju sa vijećem čim vijeće bude ponovno spremno. U tom bi smislu spomenuo sljedeće. A to je naše nastojanje da se doista, doista moderniziraju politike tako da budu relevantne za iduće desetljeće imali smo jedan strateški izbor, odnosno odluku. Htjeli smo da politike ostanu na raspolaganju e, i dostupne svim regijama u EU. Za to, dakako, imamo iznimno dobar razlog. A taj je ono što mi zovemo e, dvostruka tranzicija. E, to je nešto što je sada u tijeku i neće ubrzo nestati. I to je nešto što mi kao Europa trebamo prigrliti jer je od ključne važnosti i za naš e, prosperitet u budućnosti, a i za našu koheziju na razini Europe. Dakle, to dvostruka tranzicija s jedne strane uključuje tehnološku, tehnološki razvoj koji sada vidimo, a i e, klimatsku tranziciju. Znači, predsjednik, e, predsjednica Europske komisije, e, novo izabrana, je e, bila vrlo jasna u tom smislu. A kao drugo, u tu svrhu smo razvili jedan novi zbroj, odnosno skup politika, odnosno ciljeva politika, koje su nešto šire. Kao treće, e, mi se želimo koncentrirati na ono što je dostupno u smislu glavnih prioriteta za Europsku uniju. S jednog e, generalnog stajališta, ali i sa stajališta kohezije. Predrožili smo e, nešto što je usredotočeno na napredak kroz e, širenje inovacija, digitalizacije i za to je potrebno e, i kohezijsku politiku usredotočiti na ovaj e, cilj broj 1, a ne usmjeriti to samo na razvijene, nego i na nerazvijene dijelove Europe. Isto tako bismo se trebali usredotočiti na cilj broj 2, jer se on prepliče s našim e, s našom borbom e, s klimatskim promjenama e, i tu bih se osvrnuo, odnosno istaknuo riječi predsjednice komisije van der Leyen koja je rekla da naše ciljeve za 2030. godinu moramo podići na 50% smanjenja CO2, a s druge strane tu se radi o potrebi da se upravo u ovom nadolazećem razdoblju provedu promjene koje će onda dovesti do takvih rezultata. Moramo dakle koncentrirati e, upravo određena sredstva, dostatna sredstva u okviru kohezijske politike koji će e, onda omogućiti da ovome pristupimo na jedan zeleni i održivi način. Što se tiče modernizacije, E, htio bih se e, ponovno dotaknuti našeg prijedloga 5 e, plus 2 vezano za programiranje. Smatramo da nam je potrebna fleksibilnost kako bismo mogli sve prilagoditi u zadnje dvije godine vezano za e, sam razvoj događaja i za institucijsku tranziciju. Za pet godina imat ćemo novi parlament, e, novi saziv parlamenta, novu komisiju i kako bismo mogli e, uzeti u obzir uspješnost, što sam već i spomenuo. još jedna ključna riječ koju bih istaknuo jest pojednostavljenje. Vrlo nam je drago što je naš e, pokušaj da idemo e, ovoliko daleko koliko smo uspjeli prepoznat od strane su zakonodavca. Sada vidimo e, ono čega smo se pribojavali, E, tijekom zakonodavnog e, postupka postoji jedna e, tendencija da se stvari ponovno zakompliciraju, a ja bih tu samo rekao da ne smijemo zaboraviti na upravo taj temeljni cilj, a to je pojednostavljenje. I to je svima nama zajednički cilj. Kao treće, ova politika, e, i kao što sam već <laughs> naglasio, mora biti brža nego što je danas. Naime, e, rezultati ne stižu dovoljno brzo za građane, a svijet neće čekati na nas. Kohezijska politika bi trebala služiti olakšanju transformacija, odnosno promjena koje nam slijede. I upravo zato e, bi trebala pomoći građanima da savladaju te transformacije kako bismo e, postigli bolje rezultate i igrali na višoj razini. To nam je pošlo za rukom u prošlosti i toga nemam sumnje da će se ponoviti i u budućnosti. Kao što ste vidjeli, e, promislili smo o mnogo toga što bi moglo pomoći ovoj politici da bude brža. Ne radi se samo o N plus 2 ili N plus 3, radi se o usvajanju programa na vrijeme, a, ovoga puta, a ne sa zakašnjenjem od 12 ili 18 mjeseci. E, radi se o dopuštanju da e, projekti koji sada traju nastave u e, odmah, bez odlaganja u idućem razdoblju. Tako da ne dođe do onog zaustavljanja pa ponovnog pokretanja. Mi ovdje ne izmišljamo toplu vodu, imamo sustave koji već danas funkcioniraju i oni trebaju ostati u upotrebi kao takvi. I na samome kraju, e, četvrti ključni izraz e, jest pravednost, e, fair play. Dakle, zadržati visoku koncentraciju sredstava u najsiromašnijim e, regijama Europe, a upravo tome teže i to ima za cilj naše prijedlozi, ali isto tako pravednost e, imati između solidarnosti i vlastite odgovornosti. I tu ponavljam, mislimo kako se trebamo vratiti e, prethodnim praksama na primjer praksi e, sufinanciranja. Države članice bi trebale imati veći osjećaj vlasništva u kohezija, u kohezijskim projektima i, i više se na nacionalnoj razini sufinancirati. Dakle, treba nam kohezijska politika koja ima dublji utjecaj i ima veći, e, veću sposobnost na investicije. <laughs> ako sam predugo govorio. Pour votre attention. Hvala na vašoj prezentaciji. Ona je bila doista iscrpna, iskrena. I toliko smo i očekivali od vas, a sada ćemo e, krenuti s pitanjima i to po redu. E, kao prvo gospođa Treto, zatim naš moj kolega e, Novakov. E, molim da tajnik e, zabilježi e, sve one koji su tražili riječ. Hvala lijepo predsjedniče. Dragi Mark, hvala na prezentaciji. I da počnem odmah sa osobno da vam se zahvalim na ovom teškom radu kojeg ste odradili komisiji koji je bio, kao što sam rekao, težak proteklih godina, ali jako dobar. Naravno, sada kada sam ja zastupnica u parlamentu, moja uloga isto bi trebala biti da budem vrlo kritična i oštra prema komisiji. Ali ja vas i dalje gledam kao kolege, napokon mi svi zajedno radimo za Europsku uniju, i parlament i komisija. Rekli ste da smo u jednom prelaznom razdoblju, ali istodobno da je to i razdoblje u kojem se kontinuitet nastavlja sa implementacijom programa i u kojem mnoge zemlje članice mole za nove projekte. Žao mi je da smo u toj fazi. Zaista mislim da bismo trebali tražiti od zemalja članice da prvo preuzmu odgovornost za ona sredstva koja nisu iskoristili, a koja su bila predviđena za programe e, našem području i zbog toga nisu omogućili svojim ljudima da bolji život mnogima. Evo, ja sam svjesna recimo ima puno primjera. Ja sam svjesna da ima jako puno projekata, velikih projekata koji nisu nikad ni stigli do Europske unije, da se za njih zatraže sredstva. I, a postoji puno toga što je papirnato prošlo, ali se nije realiziralo. Prema tome, tu su novci onda u Briselu koji čekaju da se potroše i za to isplate. Nadalje, mislim da bismo trebali se zauzeti mi kao parlament i pledirati na vijeće da nastavi ponovno pregovore. Jer kao što je naš predsjednik odbora rekao, e, Joni Somarče, mi imamo vrlo teška vremena pred nama. Jer prvi puta je 367 milijardi eura u pitanju za kohezijsku politiku i moramo se za njih boriti. Prema tome, od 2. svibnja su i provedena samo tri trijaloga i zato se pitam zašto je vijeće o budućem proračunu, pogotovo o kohezijskom području, kohezijske politike, govorila samo jedanput u cijelom proteklom razdoblju. Mislim da je više od deset država ima više od 50% investicija iz tih sredstava, iz tih fondova. Stoga mislim da je jako važno da se ponovno otvore ti pregovori o budućnosti tih programa. Dakle, Europski parlament i komisija su do sada bili zapravo i radili za na istoj stvari, na istoj liniji. Ja bih se htjela zahvaliti svim članovima na dobre suradnje do sada. Naravno, za mene je to sad jedna druga pozicija iz koje govorim kao zastupnica. Međutim, možete se osloniti da ćemo učiniti sve što je zamislivo naravno u cilju dobrobiti e, u cilju ostvarenja dobrobiti za naš narod. Hvala lijepo, Korina. Andrej, izvolite, imate riječ. Hvala. E, dragi ravnatelju Omete Mark, u ime Pučana vam mogu reći sad na dobro da na prvom sastanku našeg odbora, odmah nakon ljetne stanke, da ste vi ovako važnu prezentaciju održali. Vi ste definitivno govorili kao stručnjak, a ne političar. Ja se, međutim, u dijelom ne slažem sa time, jer e, vi zapravo imate vrlo razvijen osjećaj na to da znate koliko je važna regionalna politika za e, čitavu Uniju i koliko je važna uredba o zajedničkim odredbama. I sad, nakon ove prezentacije, mogu vam zapravo samo zahvaliti na vašim naporima, trudu i čestitati na rezultatima rada. A na početku mi se činilo da je u krivulje uspješnosti e, skoro više od 100%, tako rekao ali na kraju sam vidjela da je e, samo na pola došla do 50%, a neke su zemlje čak na polovici polovice, što je 25% i nemam druge riječi nego je to, zapravo alarmantno. Pet godina nakon početka programskog razdoblja uopće situacija ne izgleda dobra. Posebno ovaj trenutak o kojem govorimo o budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira. Mislim da svi prijatelji kohezijske politike, da će svi tražiti više i financiranje za kohezijsku politiku i zašto onda koristimo samo 25% od onog što imamo na raspolaganju? Ne mogu vidjeti, gledati u budućnost, naravno nemam kristalnu kuglu, ali e, vam mogu svejedno reći sa gotovo sigurnošću koje može biti, koje će biti pitanje, koje može biti odgovor. A imam još jedno pitanje. Vi ste rekli da smo spremni za daljnje pregovore. Ja vam mogu reći kao izvjestitelj za uredbu o zajedničkim odredbama da jesmo spremni, ali šta mislite o Kasel? Mi smo bili već godinu i dan, pol dana spremni, ali nam to nas nije baš previše odvelo napred. E, sad ne znam kako je to pomoglo e, dok je bila povjerenica Konstanta Krecu i to me moja su izvjestiteljica Konstant Skrelišta podržala. Ako nastavimo ovim tempom ići, onda mm, mislim da ni programsko razdoblje od 21. do 27. neće biti puno bolje od ovog što imamo trenutno. Ako nastavimo na isti način. Prema tome, pitanje je kad mislite da možemo početi e, nastaviti dakle, sa trijalozima i to uz puno jedan mandat vijeća. I drugo, koje mjere komisija poduzima kako bi poboljšala uspješnost zemalja e, članica kad su u pitanju stope apsorpcije sredstava predviđenih ovom programu. Hvala lijepo, Paul Rupp i Konstanc Krels sada. Izvolite. Hvala. Imam nekoliko zapravo pitanja u vezi sadašnje e, razdoblja financiranja i onog budućeg programskog razdoblja. Jer vi se naravno s pravom žalite na slabu apsorpciju sredstava i ja se na to žalim. Međutim, problem birokracije i na europskoj strani je i to sadašnjem programskom razdoblju isto veliki. Pa moje pitanje je sljedeće. Mi nismo uzeli čitav postupak, omnibus postupak, e, proveli za promjenu financijske uredbe Evropske unije. Ima li to onda i pozitivnih učinaka i na ovo? da li se tu stvarno nešto u zemljama članicama promijenilo, je li se nešto pojednostavnilo ili smo si mogli cijeli taj štud, trud prištediti. Druga stvar, ovu ex ante uvjetovanost, kondicioniranost unaprijed, mislim da je jako dobro, dobro da smo je uveli kako bismo mogli različite složene projekte provesti. Ali naravno, kroz to smo prouzročili i dosta zakašnjenja i to se onda više neće toliko stolezi do izražaja u sljedećem programskom razdoblju, jer tada ćemo moći bolje i brže implementirati, što je jako važno. Ali vi ste govorili o ovoj rezervi i pričovi za uspješnost i znate da je parlament na tom bio insistirao. A vi ste onda došli do spoznaje da ona na kraju nije baš uopće bila tako potrebna i onda ste prošle godine donijeli jedan prijedlog, dali prijedlog da se sredstva odatle koriste za nacionalne reforme strukture, strukturne reforme u nacionalne, u zemljama članicama. Parlament je odbio taj zahtjev i taj prijedlog tog zakonskog akta i tražio od komisije da povuče taj nacrt e, propisa. A koliko ja sad vidim iz vašeg izlaganja, čini se da se ukupna pričuva za uspješnost da ju kanite drugčije potrošiti, dakle onako namjenske kako je to bilo ishodišno i zamišljeno. A što znači da taj, to, da li to znači dakle da je vaš zakonski prijedlog da se pričuva za uspješnost koristi za financiranje nacionalnih reformi i strukturnih reformi ili, ili što? A zatim što se tiče budućih budućnosti kohezijske politike. E, vi znate što je parlament predložio. Parlament traži 30% sredstava i da se 30% kohezijske politike koristi za zaštitu klime. A s druge strane smo tražili i više fleksibilnosti za regije. I da li sad komisija smatra da je u stanju, da ako to zakonodavci tako odluče, da misli da je u stanju to i provesti. Ili mi se bojite da bi mogli, naš, mogli naići na tehničke probleme, recimo, u provedbi takve jedne odluke. Drugo me zanima da li imate nekih novih spoznaja o stanju pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Jer koliko sam ja čula, vijeće priprema neke prijedloge koji su jasno ispod onog što je predložila komisija, dakle još su manji, a mislim da bi to moglo biti, da bi to bilo katastrofalno, razorno. Pa da li nam možete šta o tome reći? Zatim zanima me još nešto. Ako dođe do Brexita 31.10., što će i vjerojatno biti tako, a bojim se da je šansa za Brexit, izlazak Britanije iz Unije bez dila veća nego da se to redovno i uredno dogodi. Jeste li tu već, po, već proveli sve eh, do nužne mjere predostrožnosti i pripremili sve promjene koje su potrebne kako ne bi bile te posljedice za nas loše? Dakle, sve promjene zakonskih akata kao i svih procedura i svega ostalog. Hvala za liberale Štefan. Euh, Hvala lijepo predsjedniče. Koordinator Andrej Knotek se mora uh, nažalost napustiti sastanak jer je bila jedna hitna situacija. Ali kod nas uh, se sve ovo osjeća posljedice. Na našem otoku Reunion jer recimo su svi to prate i održani su jako dobri sastanci i vrlo dobri razgovori jer tamo su ljudi svjesni da je recimo za naše udaljene teritorije, našu najudaljeniju moguću regiju upravo Europska unija glavna šansa i da europska regionalna politika je naša šansa za razvoj. Međutim, to je vrlo komplicirano, toga smo isto svjesni. A za nas, recimo, kao i sve regije, pogotovo one udaljene, Europa treba značiti blizinu. I vidite, kohezijska politika treba naravno ići uvijek e, u za korist i u službi se treba odvijati stanovnika regija i svih, na korist svih regija, pogotovo onih udaljenih i onih slabije razvijenih. Evo, ovdje smo čuli da u vezi s tim treba smanjiti terete birokracije i pojednostavniti sve ostalo. Vidimo da je to hitno potrebno. I sad me zanima koje su vaše metode koje predviđate kako bi kohezijska politika bila učinkovitija i korisnija za sve građane u cijeloj Uniji kao recimo i za posebno za one ljude koji žive u udaljenim prekomorskim teritorijima desetinama tisuća kilometara daleko od Brisela. I vidite te ljudi u tim pogotovo najudaljenim područjima, oni danas još vole Europu, ali ako ih ne budemo pratili, ako ih ne budemo podržavali u njihovoj borbi za opstankom u toj izolaciji, oni će napustiti Europu. I prema tome, mislim da tu moramo naći rješenje. Njima približiti Evropu i podnastavni stvari. Hvala, Stefan. Izvolite, Ben Žuvir. Hvala lijepo. Hvala e, na ovoj prezentaciji našem gostu iz DJ Ređa, glavnom ravnatelju. Ja sam nova zastupnica u ovom Europskom parlamentu od srpnja i zaista sam s velikim zanimanjem pratila vaše izlaganje, vaše predavanje. I sad me nešto zanima u vezi moje domovine Španjolske. Vidite, mi imamo, mi smo relativno loše tu rangirani što se tiče provedbe E, i kako Španjolska gdje stoji sa provedbom. Ima li neki konkretan razlog za to? Zašto je Španjolska tako slaba u provedbi tih programa? Možda vi mi možete objasniti. Ili možda možemo kasnije to i bilateralno popričati pa ćete mi objasniti u čemu je problem. Jer ja doista ne znam. Zatim, e, pitanje sufinanciranja. Vi ste ovdje spominjali različite instrumente kako bi se, koje možemo koristiti kako bismo brže proveli e, projekte dovršili ih, realizirali ih. A sad moje pitanje odnosi se recimo na javno-privatne partnerstva. Jesu li ta predviđena kao jedan mogući put, instrument za realizaciju tih projekata? Hvala lijepo. Sad Jan Albright. Hvala lijepo. Ja Ja sam zamjenski član u regiju, ali sam isto tako i suizvjestitelj za pitanje višegodišnjeg financijskog okvira. No, prvo, pokušavam povezati vašu prezentaciju sa onom prezentacijom koju smo čuli u prvom dijelu našeg sastanka danas prije podne. Novi izazovi, nove preporuke za odbor regije. Što mi da činimo, što da stavimo naš plan rada za ovaj mandat? A čini mi se da danas posebno alarmantna, kao što sam vidio nakon svega, da je posebno alarmantno stanje sa implementacijom projekata, provedbom, njihovom realizacijom. Šta se dogodilo? N plus 3, recimo, je jedan dio objašnjenja neki drugi se odnose na administrativne probleme u nekim zemljama članicama, nejasne političke uvjete ili e, nejasne pravne situacije u nekim zemljama članicama. U redu, ja razumijem da je to komisija kaže, ali mislim da bi mi kao političari morali biti puno jasniji u onom kad kažemo trebamo vrlo jasno znati i reći koje su zemlje u najtežem stanju i onda mi u odboru regije trebamo znači i zašto vrlo precizno vrlo ako je M plus 3 razlog, to nije dovoljno. I zašto? Zato što neke zemlje u toj situaciji prosperiraju, a druge baš i ne. Prema tome, meni se čini da je to više političko pitanje i stoga mislim da ćemo za buduće rasprave trebati puno više pojedinosti, puno više podataka, a ne da se generalizirano nešto i neko krivi. Inače, ja se sa kolegom Novakovim e, slažem. Kao su izvjestite za e, BFO, onda vam mogu reći da mi želimo barem, a moramo reći ako želimo barem istu razinu kohezije, onda se postavlja pitanje zašto ako je implementacija već postojećih projekata u ovom programskom i proteklom programskom razdoblju bila tako niska, čemu onda još sredstva, čemu novih programa? To će biti glavno pitanje i glavni e, argument protiv. Jer ovo N plus 3 nije rezultat samo u lošem implementaciji, e, nije problem samo loše implementacije problem je i kod ministara kojima se uopće ne žuri, jer oni jako dobro znaju da imaju puno vremena. Dakle, kad govorimo o vfo onda znamo da se nikom de facto ne žuri finalizirati, da privesti kraju te rasprave. I svi kaže imamo vremena do kraja 2020. do kraja njemačkog predsjedanja, onda ćemo vidjeti. Međutim, ako idemo na N plus to znači da nam trebaju nova sredstva iz ovog budućeg e bfo a a i to mora ići ranije. A znači N plus 3 model im ima jasne konsekvence koje se na to održavaju. Prema tome parlament ili će požuriti stvari ili će se značiti da se postavio protiv koncepcije N plus i e, stoga mislim da je jako bitno da se s tom implementacijom barem zna zašto je tako loše stanje, šta se to dogodilo u zemljama članicama je tako loša provedba. I na kraju dozvolite još jedno provokativno pitanje, ja to stalno pokušavam tako i tako biti. Mi ne možemo sakriti da postoje dvije mogućnosti. Dakle, dvije opcije da sve bude jako, da sve kasni. Prva opcija je ako vijeće ne bude pripremljeno ako one ne budu spremni za odluku nekoliko mjeseci, to može biti jedan od razloga za veliko kašnjenje. I onda ako oni ne budu spremni sa svojim tekstom odluke, onda će se sve odgadati, će do kraja 2020. E, druga stvar je da mi blokiramo usvajanje VFO-a. I vidite, ovaj parlament može reći ne ako prijedlog vijeća ne bude, bude e, prihvatljiv našem parlamentu. Prema tome, mislim da ovaj naš parlament može staviti veto i reći ne na usvajanje višegodišnjeg financijskog okvira. A ako se to dogodi, ako mi uložimo veto, onda će opet sve žestoko kasniti. Pa je sad moje pitanje vama šta vi mislite šta bi se nakon toga moglo dogoditi. Ako dođe dakle do takvog kašnjenja, takvog otezanja. Imate li vi za tu situaciju plan B? Ili mislite da možda vijeće ima rezervni plan ako ne budemo spremni još do 2020. evo vidite, mi sada tek počinjemo, mi počinjemo tek u parlamentu raditi na našem rezervnom planu. A šta je s vama? Da li vi imate spreman taj plan ili radite na njemu? A, ne znam da vidim ko je još u dvorani, tko bi htio postaviti pitanje i tko to i kogod to sad zapisuje u, za vijeće, molim vas da dobro pribilježite ovo što je kolega Jan Olbricht rekao. Sada kolega Sokol, izvolite. Hvala. Gospodine Lemetr, i meni je velika čast i drago mi da vas možemo pozdraviti u našem odboru. ja sam isto jedan od novoizabranih evropskih E, zastupnika. Ja sam bio inače zastupnik u mom domaćem hrvatskom parlamentu, a bio sam i radio sam kao dok sam radio u različitim resorima vlade, onda smo isto imali prilike da puno raspravljamo upravo o ovome o čemu vi danas govorite o kohezijskim fondovima i ostalim. Dakle, mislim da je kohezijska politika pravo od strateške važnosti za države poput Hrvatske zbog demografskih sigurnosnih razloga, primjerice da se pojača stan, populacija u pograničnim područjima i tako dalje, koja se bore sa migrantima i ilegalnim migracijama. Znamo da je više od 50% svih javnih investicija dolazi u Hrvatskoj iz europskih fondova, ide skoro do 80% što je gotovo logično, jer mi smo najnovija zemlja članica Europske unije. Prema tome, kohezijska politika je za nas od strateške važnosti i stoga smo jako osjetljivi kad se raspravlja o kohezijskoj politici. Ono što bih još naglasio je, što se možda kad kada i previđa, je zapravo najvažniji cilj evropske kohezijske politike, a to je da se najslabije razvijene regije nekako da im se pomogne da nadoknade razliku prema onim razvijenim i dostignu razvijene e, pokrene. I kad pogledamo na konkretne predloge i konkretne projekte, to su uglavnom e, predlozi da se ovo M plus 3 smanji na M plus 2 uz dodatne sredstva. Mislim da je to upravo suprotno ono što ste rekli o najmanje razvijenim e, regijama. Jer mislim da možemo točno pretpostaviti, projektima ako sam ukrivo, da su najslabije razvijene razvijene regije imaju najviše problema sa administrativnim kapacitetima i sufinanciranjem određenih projekata. Naravno, možete me ispraviti ako sam u krivi, ali stoga mislim da je jako bitno da N plus 3 opstane, pogotovo u hrvatskom kontekstu. i mogu vam reći iz mog vlastitog e, iskustva da mi imamo potrebne administrativne kapacitete. E, no, mogu vidjeti da smo tek zadnjih nekoliko godina počeli neke stvari e, zapravo razvijati i educirati našu lokalnu administraciju na način na koji treba. Međutim, mislim da nam još treba malo vremena i da će za, idući VFO za nas je jako bitan. Stoga i dalje mislim da bi N plus 3 za nas treba ostati u obliku u kojem je. Osim toga, u cijelosti podržavamo pitanje simplifikacije pojednostavljenja. Mislimo da je to vrlo važno, posebno u kontekstu sinergije sa ostalim europskim politikama i programima koje sam već spomenuo, kao što je obzor ili instrument za povezivanje repa i tako dalje. I posebno na nekim područjima gdje imamo različita pravila za nad natjecanje, recimo postoje tu i fondovi, zatim koji financiraju različite projekte znanstvenog istraživanja s kojima se to može povezati i tako dalje. Tako da me jako zanima koje ćete vi konkretne korake poduzeti upravo na tom području da stvorite jaču sinergiju između različitih tih programa i kohezijske politike. Zatim, kad ste govorili o razlozima zbog kojih imamo te probleme s implementacijom i probleme zaostajanja kašnjenja, mislim da je M plus 3 možda Mm, da bi trebali više tu napraviti analize u nekim zemljama članicama, pogotovo što se tiče te provedbe u kojoj mjeri ih je nedostatak simplifikacije ometao ili sputavao. A mislim da bi trebali razmisliti i o poduzimanju različitih koraka da neke zemlje budu brže u implementaciji kako bi od ovog M plus jednog dana stigli na N plus Zatim go rasprava o održivosti i to je vrlo važno i trebali bi sigurno se ne fokusirati samo na izgradnju infrastrukture, nego i na one projekte koji su više horizontalni i imaju učinke za čitavo društvo i dakle horizontalno međusektorski u svim e, u drugim e, područjima. Hvala, a sada kolega Rope, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam vrlo sretan što smo danas mogli pozdraviti glavnog ravnatelja DJ Regija među nama i drago mi je da smo čuli svoju prezentaciju i sve ove podatke. Naravno, stručnjaci Digi e, regije su nam pokušali objasniti kako je sve bolje e, između 2014. i 2017. bilo nego u drugim razdobljima. Što znači da Hvala vam puno na tim informacijama. Nadamo se da će se to odraziti na buduće razdoblje. Jer ako dakle mi uspijemo postići 50% apsorpcije sredstava do kraja ovog razdoblja, to bi bilo sjajno. Iako izgleda da će neke države taj cilj ostvariti već i puno prije. Ali kako je s ostalima, jer napokon glavni motor kompletnog razvoja našeg društva općenito je kohezijska politika. I sad želja da se manje razvijenim regijama pomogne kohezijskom politikom da nadoknade tu razliku i uhvate ritam sa onim razvijenim je naravno naš prioritetni cilj. A vrlo je važno zato da imamo koje se stvari mogu na to negativno odraziti. Vidite recimo e, Brexit i 10% smanjenje različitih sredstava isto nije nevažno. Mi smo tijekom ovog proljeća više puta se zauzimali za to da se zadrži razina financiranja za kohezijsku politiku, a Europsko vijeće je odlučilo odgoditi konačnu raspravu o toj temi za godinu dana. Pa zato mi još uvijek nismo sigurni da li će na sljedećem samitu Europske unije koji je predviđen za rujan da li će tu doista doći do ovog jasnog rezanja sredstava za kohezijsku politiku ili kakvu će odluku donijeti. Mi svi dobro znamo šta nam stoji na našem popisu želja, što, ali isto tako znamo i koje su realnosti i koliko i šta moramo raditi. Jer vidite, mi ne možemo sad se više uzrujavati za ono što su propuštene prilike ili što nije uspjelo. Ne, ne plače se nad proljevinim mlijekom, nego se radi za budućnost i učinimo sve što možemo kako bi ovu situaciju promijenili na bolje. Mislim da zemlje članice trebaju e, dobiti jasni signal da vide gdje su one postojeće e, crvene linije, da li je to 5 milijardi eura ili manje. Ako je 5 milijardi eura crvena linija, onda bi zemlje članice trebale preuzeti svoj dio odgovornosti i shvatiti da neće imati ni malo privilegiranu poziciju za korištenje tih sredstava eventualno kasnije, da ih kasnije iskoriste bilo bi zaista dobro kada bi barem 2023. do 2024. počeo pravi rad na tome. I kada bi se de facto sva sredstva e, apsorbirala. Ali sada je glavno pitanje šta će se sljedeće dogoditi sa ovim novih 10% smanjenja. E, proračun se smanjio dakle za, na 70% u odnosu na sadašnju razinu. A ako to tako ostane, to bi bila jedna prava sramota za kohezijsku politiku i obeshrabrilo bi ujedno zemlje članice da nastave ozbiljno raditi na implementaciji svih predviđenih programa. Možda bi trebali razviti novi sustav, novi proje, program i projekte kako da E, manje slabije razvijenim regijama pomognemo da dostignu one razvijene i to na način takav da recimo objedinimo sredstva koja su potrebna ako zemlja članica nije u stanju sama nešto učiniti. 2016. je sustav regionalnog razvoja mislim ovdje na NUC, ono što smo mi u Mađarskoj i nekim drugim zemljama članicama vidjeli, E, to je ono što se 2016. radilo, je sada se više ne može raditi jer je nucom sve kategorizirano drugčije. Ali de facto je jedini instrument koji se pokazao najboljim je bila od uvijek kohezijska politika koja je smanjila, koja je jedini instrument da se smanje tolike razlike između regija, onih razvijenih i onih zaostalih nerazvijenih. Međutim, mislim da klasifikacija ova statistička klasifikacija e, teritorija koja je 2016. provedena jednostavno nije uzela u obzir e, sve ono što se e, dakle procjenjivalo, očekivalo od projekata koji su bili programa koji su bili u toku i onih koji su planirani za 2017. Stoga vidite, nisu ni mogli doći do pravih zaključaka jer ako ne obavimo domaću zadaću na pravi način, nećemo omogućiti regijama da se bolje razvijaju. Evo vidite, Mazoretska e, regija. E, nije nimalo recimo e, se pomogla novom kategorizacijom. A ista stvar postoji u mojoj zemlji Litvi. Jer e, kako vidimo da je 63% osta, u razvijenom, kategorizirano kao razvijeni dio Litve, ostalo nije. Zaključak je dakle da će bolje razvijene zapravo regije bolje proći nakon ove kategorizacije, a one slabije razvijene ili nerazvijene regije ostaju kompletno po strani. To se recimo sa mazoretskom regijom dogodilo, Mazurskom regijom u Poljskoj i kod nas. Jer ova klasifikacija iz 2016. nam je zapravo otežala kratko i jasno financiranje različitih projekata za e, naš e, za, e, dakle, projekata za i opće financiranje bilo kakvog razvoja slabo razvijenih regija. Hvala je na kraju zastupnica Donato. Hvala lijepo. Hvala vam na svemu što ste učinili glavni ravnatelju i pogotovo u ovom prethodnom mandatu u kojem smo vodili različite trijaloge o različitim dosijejima vezanim za kohezijsku politiku. Dakle, ono naše pitanje N plus 3, o tome se puno ovdje govorilo. Riječ je naravno o smanjenju subvencija za fosilna goriva. Mislim da smo tu dosta razočarani. Parlament je rekao ne na sve te e, prijedloge i nas, općenito smo rekli vrlo jasno ne fosilnim gorivima i mislim da se to mora nastaviti rad na tome i u ovom mandatu moramo realizirati ono što je prošlo zaključio. Mi smo sretni da je već i e, puno izvješća o tome prošlo i da se puno govorilo o financiranju. Recimo imali smo 378 o kojima smo govorili milijardi financiranja za kohezijsku politiku. Jako nam je drago da je to zadržano i načelo teritorijalnosti. A osim u obzoru 2020. su, abstrahirno toga, su svi novci namijenjeni kohezijskoj politici, što je jako dobro. A glede budućnosti kohezijske politike imam komentar i pitanje. Prvo, glede makroekonomske uvjetovanosti. To je vrlo važna stvar za naš parlament. Nadam se da komisija neće samo voditi pregovore, nego da ćemo i doći do jednog rezultata, recimo slučajeve Španjolske i Portugala još, koji se vuku iz zadnjeg mandata. A u vezi s tim i pitanje. U okviru Europskog socijalnog fonda imali Dakle, parlament je zapravo već rekao da je u pitanju i pakt za stabilnost i rast. Pa sad ne bi li se moglo i u novoj komisiji razmisliti i razmotriti ponovno neke kriterije pakta o stabilnosti. Znam da ovdje nemamo prostora e, da ulazimo u jednu dublju i detaljniju raspravu o tome. Međutim, treba još jedan puta razmotriti ove e, kriterije za deficit jer vidite pogotovo s obzirom na ono što ste vi rekli, a to je veća odgovornost zemalja članica i veća stopa vlastitog financiranja, njihovog sufinanciranja. Ali to treba jasno proizlaziti iz izračuna deficita naravno. Zatim glede sadašnjeg programiranja. Imam dojam da je ovo pravilo, ovo načelo N plus 3, da je, to dovodi do toga da je stanje sa izdacima u zemljama članacama lošije Vidite, ima je nekih regija kod kojih se to jako jasno vidi. Ali nisam ništa čula da je, da nedovoljna apsorpcija sredstava možda posljedica toga što gradove ili regije nemaju dovoljno administrativnih kapaciteta pa ne mogu ni adekvatno planirati ni još manje provoditi i da je jako teško za konačne korisnike dobiti pristup financijskim instrumentima. Pa ne smijemo zaboraviti ni na troškove PDV-a koje recimo mala i srednja poduzeća moraju unaprijed platiti. E, primjerice. Pa onda komisija mora pogledati malo bolje kamo novac ide, pogotovo kad je namijenjen i tehničkoj pomoći u nekoj regiji. Zatim, molila bih da nam se dostavljaju dalje informacije, ne samo o zemljama članicama ukupno, nego i za različite kategorije regija, dakle za sve, ali po kategorijama. Evo, kad uzmem recimo moju zemlju kao primjer, E, onda vidite da nemaju sve regije istu razinu izdataka. E, južne regije u Italiji imaju puno manje izdataka od sjevernih, to je jasno. A mislim da se takvo diferenciranje mora provesti na evropskoj razini, jer onda bi bolje razumjeli gdje treba ispravljati, gdje treba intervenirati. Zatim imamo dijelom jako dobre rezultate kad imamo recimo nove radna mjesta, recimo 420, 430 tisuća novih radnih mjesta se spominju. Međutim, pitanje je kakve su to radna mjesta? Jesu to poslovi, radna mjesta sa ograničenjima? Jesu to puna zapošljavanja? Je li to nešto što se plaća samo preko posrednika, preko vauča ili kako? Zatim govorilo se o prelaznom fondu i to je nova komisija o tom govorila, o fondu za pravednu tranziciju, Just Transition Fund. I sad bi nas zanimalo o čemu je riječ, šta je to zapravo i kako će se to odraziti na našu kohezijsku politiku. I na kraju, imate li informacija, možda do travnja budete već imali konkretnih podataka o tome, o onoj pilot mjeri, pilot projektu koje je komisija provela za e, prijelazno razdoblje u industriji. Mislim da je povjerenica Krecu bi valjda nešto trebala znati, nešto o tom pilot projektu. Pa mi me zanimalo dokle su te mjere provedene i u kojoj mjeri će taj natječaj može biti otvoren i za druge regije. Hvala lijepo Roza. Iz um, Europe zelenih. Samo jedno pitanje kratko našem E, glavnu radnitelju. Kolegica Damata je to već spomenula. Sve se češće čuje kako komisija ima konkretne planove da napravi taj fond za e, pravednu tranziciju u regijama i sami ste govorili koliko su troškovi za klimu i mislim i za opće prekica ugljenom i ugljenskom energijom i jasno da bi tu trebalo naći E, sredstava da se ljudima pomogne da to svoje prežive. Možete nam nešto konkretnije reći kako taj fond izgleda i šta mislite da će u njega ući? Hvala. Da li bi to bilo tome namijenjeno? Hvala lijepo. Imali smo brojna pitanja. E, ono što želim reći to je da je Europski parlament je spreman za pregovore. Imamo naš prijedlog organizirani smo kako bismo nastavili s trijalogom. Već smo e, rezervirali prostorije za to i danas e, smo vas htjeli čuti. E, već je došlo do razmjena stajališta sa finskim predsjedništvom i Žao mi je e, da morate odgovoriti jer smo dobili jako malo odgovora od vijeća. Rekao sam kolegama da danas vijeće ne želi organizirati neformalno vijeće e, o, po pitanjima e, kohezije kao što je to bio slučaj. Jer pitanje postavlja se pitanje hoće li se uopće održati vijeće o općim pitanjima i to pokazuje u kolikoj mjeri postoje poteškoće e, sa vijećem. Ja ne znam kako će se e, vijeće vratiti u trijalog. Mi jesmo sudjelovali u prethodnom trijalogu, imali smo jedan e, čitav niz neformalnih dogovora i nadam se da će vijeće kada se vrati ispoštovati ove dogovore. Ali možete biti sigurni da danas imamo jedan snažan parlament koji će konstruktivno i e, nekompromisno e, insistirati e, na svojem stajalištu. Moram reći da nas razina provedbe, da nam razina provedbe ne pomaže. Moramo e, imati dovoljno argumenata kako bismo odgovorili na e, kritike. Počeli smo programe vrlo kasno. Nemojmo to zaboraviti. Zatim, Prešli smo iz jednog sustava u jedan drugi sustav. Promijenili smo dakle sustav, izmjene su bile velike za regije i to sigurno nije pomoglo e, za dobru provedbu. I nemojmo zaboraviti financijsku krizu i poteškoće e, s kojima su se države članice suočile, što je izazvalo komplikacije u državama članicama što se tiče e, provođenja dobrog provođenja e, programa. Dakle, to nije, e, to ne govorim kako bi nam dao izliku, ali je to svakako jedan od razloga za ove probleme. E, i moramo toga biti svjesni kako bismo e, ove probleme izbjegli u budućnosti. A sada jedno pitanje u odnosu na europski e, semestar. Vi ste to spomenuli. Točno je da europski semestar ima sve veću i veću ulogu. Sigurno će ta uloga biti još važnija s vremenom Pa se pitam kako e, se vaša glavna uprava usklađuje sa glavnom upravom ECOFIN i je li e, imate namjeru e, braniti regije kada to bude potrebno. Dakle, to me e, zanima, sada je već 17.30, imate dovoljno vremena da odgovorite na ova pitanja. Hvala. Ah. Hvala lijepo predsjedniče, uvaženi kolege, članovi odbora. Prvo da vam zahvalim na vrlo Zapravo, bogato je lepezi, bogatom izboru vaših komentara, vaših i vaših pitanja, koja mislim da su bila vrlo raznolika, dakle bilo je tu čak i dosta konvergentnih e, stajališta i pitanja koja su izašla. Ja ću pokušati sustavno proći kroz ono što ste iznosili kako bih sve pokrio prilike ako stignem što vas zanima. Da počnem sa komentarom gospođe Krecu o VFO. Da, istina je da Europsko vijeće nije do sada to smatralo svojim top prioritetom, glavnim prioritetom. Međutim, mi se nadamo da će od listopada kada Europsko vijeće kako se očekuje, treba početi voditi jednu detaljniju raspravu o VFO-u, da ćemo u tom razdoblju moći isto puno odlučnije govoriti, da ćemo čuti odlučnije stajališta i o tome šta će biti sa kohezijskom politikom. I vi ste kao i mi imali priliku vid gledati da je do sada vijećem uglavnom govorilo vrlo općenito, bez konkretnih brojki. Naravno, postoji tu prijedlog komisije, ali za razliku od pozicije parlamenta koja je vrlo jasna i kvantificirana u vijeću, nije bilo ništa tako jasno, ništa nije bilo određeno brojkama. Sve je zapravo moglo ići u vrlo širokom izdanju s lijeva na desno i micati A nadam se da će se to sada izmijeniti. Predsjedništvo vijeća će se pripremiti za te, da kažemo, detaljnije i sadržajnije rasprave u listopadu, koje nadamo se neće kompletno zasjeniti druga tema. Predsjedništvo vijeća će pripremiti teren i to tako da počne prezentirati moguće, da kažemo, razmjere, odnosno raspone unutar kojih bi se te brojke na kraju mogle kretati, brojke izdvajanja za sve što predviđam, pogotovo kohezijsku politiku. Osim toga, želim i dalje vjerovati u to da je Europsko vijeće ozbiljno u svojim zaključcima i da prema tome želi doista do kraja godine doći do jednog dogovora o VFO-u. To su napokon zaključili već prije i najavili sigurno da će komisija da sasvim sigurno komisija neće zaboraviti podsjetiti vijeće na to na što se javno obvezalo. A u kojem smjeru bi takav kompromis mogao ići, u to ne bih želio danas ulaziti, a najmanje o tom spekulirati, gospođo Krell. Ali možete računati s time da će komisija vrlo odlučno braniti svoj prijedlog. U Europskoj uniji od 27 članica koja će biti ekonomski da budemo otvoreni oslabljena. U toj uniji nam trebaju novi instrumenti. Trebaju nam pojačani resursi i investicije u nekim područjima, da ih ne spominjem sada, i treba će nam zemlje članice koje su svjesne da je potrebno da budemo svi solidarni i da preuzmemo više odgovornosti, inače nećemo biti u stanju suočiti se s budućnošću onako kako bi to trebali. A u ovom svemu mi je drago, mogu reći da mi je da sam sretna što ste me razumjeli kad sam, pogotovo moje lamentiranje o trenutnom stanju i implementacije. Pogotovo recimo ovo nastojanje za kohezijom općenito, koje ne napreduje, a moglo bi napredovati kada bismo mi brže i bolje i temeljitije iskoristili one iznose koji su na raspolaganje stavljene. A onda recimo pitanje građana koji bi trebali biti malo strpljiviji naravno, ali jasno. A drugo, to je obrana kohezijske politike. Mi nismo danas na dobrom mjestu i trebali bi zaista razmisliti kako možemo izbjeći da se i za sedam godina ne nalazimo na ovoj lašoj slaboj poziciji kada se u, budu ponovno vodile ove rasprave o kohezijskoj politici, a nećemo imati samo prijatelje kohezijske politike u krugu. Prema tome, to je pitanje za jedno zapravo pitanje o dugoročnom budućnosti kohezijske politike. I da tu još nešto dodam. Evo, da vrlo otvoreno s vama podijelim svoje temeljno uvjerenje. Ako ne promijenimo ovo pravilo N plus 3. A ne smemo zaboraviti da smo mi na brutalan način e, predložili povratak na N plus 2, na progresivni način naime. Ali kažem vam, ako ne promijenimo N plus 3 pravila, možemo e, postići koju god očete simplifikaciju ovog koju na svijetu koja postoji. Ali implementacija ni dalje neće biti bolja i dalje će biti jadna i bjedna. Prema tome, mislim da je dio nužnog rješenja da se promijeni pravila M plus 3. Ako želite i dalje imati ovako sporu implementaciju, zadržite pravila M plus 3 i imate sve moguće izglede da će i dalje u budućnosti implementacija biti loša, slaba i čemerna. Bez obzira na bilo što drugo što u sistemu napravite. A sad, dozvolite da završim s tim pitanjem M plus 3. Nikad nikog nisam čuo da mi uvjerljivo objasni zašto smo uspjeli, kako smo uopće uspjeli zatvoriti proš, dva prošla prethodna e, programska razdoblja sa N plus 2, a sad to put ne ide. Mi smo i 2013 i onu prethodno programsko razdoblje s tim zatvorili. A zemlje članice su imale puno manje iskustva s kohezijskom politikom. Imali smo onda 12 novih članica koje su trebale primjenjivati kohezijsku politiku i one su e, uspjevale i više novaca su imale na raspolaganju i koristile ih, implementirale ih nego što je to danas slučaj. Dakle, vidite, mislim da ste trebali malo pitati sami sebe kako je to bilo onda i zašto je sad ovako. I neću se vraćati sad na to i da vam kažem kako smo mi od onda predlagali jako puno stvari koje bi nam omogućile i ubrzale implementaciju, čak učinila je vrlo jednostavnim i da se to brzo provede, a pritom ne izgubi ni jedan cent. Jer ne želi e, komisija e, <laughs> opoziv sredstava za budućnost. Ne, ona samo želi učinkovitu i provedbu svih e, projekata i programa kohezijske politike koji idu na dobrobit naših građana, a ne da se opozovu sredstva već dodijeljena. Zatim, da li je vijeće spremno? Žao mi je da to čujem, ali vi ste niste baš bili impresionirani onom što vam je predsjedništvo vijeća danas reklo. Mi smo od prije ljeta već e, sa predsjedništvom vijeća vodili pregovore i razgovore kao i s vama, kao i sa tajništvom odbora regi, kako bismo što je ranije moguće, dakle u rujnu, uspjeli dogovoriti vrlo ambiciozan kalendar sastanaka, rasprava, trijaloga, neformalnih razgovora, formalnih službenih trijaloga i tako dalje, kako bi postigli što je moguće veću suglasnost do kraja ove godine ili barem na što moć, više pitanja. I vjerujem da je to dalje naš zajednički cilj, barem na temelju onih kontakata koje smo održali sa predsjedništvom vijeća. Meni se čini, ja mislim da oni dijele naš cilj, dakle, e, i smatraju da je to i zajednički cilj, da se do kraja godine što je moguće više toga usuglasi. Naravno, mi smo uvijek ambiciozni, guramo ih na više i potičemo na više da se postigne još širi sporazum, još više toga, ali sve u svemu mislimo da bi ona osnova trebala biti da minimum da do kraja godine imamo suglasnost o svim elementima koji su od ključne važnosti za program. Dakle, sve one stvari koje su nužne zemljama članicama kako bi mogle razmotriti i dovršiti svoje vlastite nacionalne programe i to nama podnijeti i reći nam da je to, i mislim, i to mirne duše, jer bi to bilo u skladu sa našim kompletnim legalnim okvirom. Ja znam da imamo SF, e, CEF plus e, uredbu, uredbu o zajedničkim odredbama i tako dalje, ali znamo da one neće stupiti na snagu najranije tek sredinom, iza sredine iduće godine, ali najvjerojatnije zapravo tek pred kraj 2020. Prema tome ne vidim da je to ništa dramatično ali trebali bi, kao što sam već čekao, one programske dijelove već unaprijed dogovoriti do kraja ove godine, kako bi zemlje članice stvarno mogle imale vremena da sa komisijom da, dakle, onda razrede svoje nacionalne programe i to onda uz pomoć komisije naravno i da to onda prezentiraju. I ako to bude tako, onda smo jako puno već dobili za to iduće razdoblje. Jer naravno vidite i ovaj bjedna implementacija, bjedna realizacija je dobrim dijelom i posljedica što smo za to razdoblje jako puno pravila promijenili, puno propisa kao i sustave, i sisteme u zemljama članicama. Morali su sve od početka na novo raditi. I nismo uspjeli eh, na vrijeme ili da kažemo dovoljno rano pripremiti programe. I stoga je onda to dovelo do toga da se većina programa osvajala tek krajem 2014. ili još češće krajem 2015. I zato nije ni bilo baš puno vremena za provedbu. A to želimo ovaj puta izbjeći. I mislimo da smo još uvijek na vrijeme da stignemo to promijeniti, a to bi bila ogromna promjena. Ako uspijemo, kažem, ostvariti ovaj cilj koji sam vam već ovdje naveo, a to je da sve elemente koji su relevantni za program, elemente uredbe o zajedničkim odredbama koji su relevantni za ove nacionalne programe, ako to uspijemo do kraja godine usuglasiti, onda će zemlje stići na vrijeme to pripremiti. Nadam se da ćemo u danima koji dolaze moći onda dogovoriti konkretan kalendar događanja, dakle našeg plana rada da znamo kad točno kojeg datuma počinju trijalozi. Mi se nadamo da to bude krajem, da će to biti pod kraj ovog mjeseca rujna. Gospođo Krel, vi ste također pitali za učinke omnibus uredbe i svih napora da se pojednostavni situacija. Mi smo se time bavili što smo mogli temeljiti i de facto imamo i prije nekoliko dana smo upravo imamo i živi dokaz za to jedan koji još nismo podnijeli parlamentu i vijeću na e, da ako žele uložiti prigovor, jer to je u biti delegirani akt. A to je da se prelazi na flat rate, jednu ujednačenu stopu za tehničku asistenciju. U idućem razdoblju će to dakle biti univerzalna, unificirana stopa koja će na taj način omogućiti da se dobije zapravo još dodatnih 4% nakon što se podnese ovaj privremeni izvješće, dobije dodatnih 4% na koje bi bili unificirana stopa za tehničku pomoć i gotova. Istina, do sada nismo još vidjeli baš neki preveliki entuzijazam E, u tome da se ide na novu opciju pojednostavljenu opciju za troškove, ali možda se to i promjeni. Htio bi još zatim tu spomenuti jednu zemlju članicu i to Austriju. E, mi smo vrlo teško i naporno radili na tome da uspostavimo jedan plan za energetsku učinkovitost koja bi se mogla, dakle kako bi se mogla energetska učinkovitost e, obeštetiti, dakle vratiti troškovi na jednoj unificiranoj, da kažemo, ujednačenom, prema jednom ujednačenom cjeniku, dakle da se zna koliko stopu i koliko ko dobiva natrag da to bude unificirano. I tu mislim hvala i tu Austrija dala dobre primjere. I nadam se da ćemo u idućem razdoblju početi ono konkretno osjećati povoljne posljedice toga. Što se tiče uspješnosti, onaj prijedlog koji smo prije puno vremena dali, o, dakle, glede pričuva za uspješnost, i onaj naš prijedlog da se to koristi za, kao financijska podrška, potpora strukturnim reformama koje se prevode u nacionalnim, provode u nacionalnim zemljama članicama. To smo prije puno vremena taj prijedlog dali. I ja sam s vama već više puta podijelio našu vrlo temeljitu analizu svake uspješnosti, u čemu je sudjelovala su jasno i zemlje članice. Ali generalno mi se zapravo vrlo strogo držimo naše odredbe o zajedničkim odredbama i mi unutar kohezijske politike preraspodjeljujemo ovu pričuvu za uspješnost i to na temelju prijedloga zemalja članica, a ne da dajemo u nekim strukturnim reformama sami po sebe. S drugim riječima neće biti novca ni za što drugo. A istodobno danas ne znam koje odluke će komisija donijeti ili neće donijeti o mogućem povlačenju tog čitavog prijedloga koji koji je sad zapravo totalno irelevantan, jer ko što vidimo ništa od toga nije se realiziralo. Što se tiče tematske koncentracije, mi, da vam kažem otvoreno, nismo mi neskloni, nismo mi ne odbijamo a priori ideje koju vi zastupate i branite u Europskom parlamentu, ali koja ima čak i nekoliko zagovornika u vijeću, a to je ideja da se zauzme recimo regionalni pristup tematskim koncentracijama. Mi mislimo da bi to moglo i vrije funkcionirati. I htjeli bi osigurati da se to kasnije ne odrazi previše na, da kažemo, umanjivanju, razblaživanju onih konačnih iznosa koji bi išli u korist pametnije Europe ili za održiviju Europu. Dakle, da to ne razvlaže previše sve predviđena izdvajanja za te programe. Ali smo mi apsolutno otvoreni za taj smjer, kao što rekao. Zatim, gledi ova dva cilja naših politika kao što koje smo već naveli u vezi tematske koncentracija, dozvolite da dvije stvari ponovim. Ističem ono prvo, a to je obveze koje je preuzela Ursula von der Leyen, dakle naša dezignirana nova predsjednica komisije, da se dakle do 2030. ide na 40% smanjenja CO2 emisija, ali ne da se dakle ide na 40% kako smo rekli, nego do najmanje 50% trebamo do 2030. se te smanjiti emisije CO2 u odnosu na 990. A to za mene znači u u okvirima kohezijske politike, da ne možemo smanjiti našu razinu naših ciljeva, naše politike koje smo predložili. Mi znamo da imamo E, da je jako teško tu smanjiti tu razinu ambicije. Iako ima tu jako različitih mišljenja, recimo i vi ste u tom sudjelovali. Htjeli ste u naš cilj politika broj dva staviti recimo e, i vaše ciljeve iz e, održive urbane mobilnosti i urbanog razvoja, što onda naravno smanjuje ambicije za drugi dio tih ciljeva u političkim ciljevima dva ali mi se unatoč tome nadamo da ćemo još uvijek moći poduzeti klimatske akcije i u okviru drugih ciljeva naših politike, drugih ciljeva, recimo primjerice kod transporta. To je cilj politika treći, konkretno kad govorimo o tome, da ćemo s tim to povezati. mislimo da je to skupa donekle zabrinjava i zbog toga mislim da bi trebali zajednički uzeti u obzir novi, recimo, ovaj e, plan rada nove komisije kako, koji je parlament potvrdio, izglasao kad ga je Ursula von der Leyen tamo predstavila i dakle složio se s tim novim planom rada komisije. Pitanje Brexita zatim. Želio bih tu napraviti jednu razliku između neposredne budućnosti i idućeg VFO-a. Što se tiče bliske budućnosti, kao što znate, komisija je vrlo temeljito pripremila na najbolji mogući način, po našem mišljenju, e, sebe za mogući izlazak e, Britanije e, bez dogovora, bez ikakvog dogovora. Komisija će se tom temom sutra pozabaviti na svome sastanku. E, ne bih htio prejudicirati što će to komisija odlučiti sutra, no dakako da će komisija e, još jedan puta e, promotriti one mjere koje je moguće poduzeti da bi se ublažilo ono što je moguće ublažiti u budućnosti. Naravno, ne možemo sve ublažiti, to je tako jasno. pa e, bih e, molio da pričekamo sutra, ali isto tako da pozorno promatramo što će se događati jer će možda e, komisija imati nove prijedloge vezano za ovo sutra koje će se odnositi na sadašnji višegodišnji financijski okvir. Dopustite mi da ponovim ono što je komisija već do sad rekla u svjetlu ovih priprema Očito je da ćemo e, biti vrlo spremni promisliti o nekim e, prilagodbama e, u samoj provedbi vezano za one države članice na koje će ovo imati najveći učinak i posljedice, tako da možda možemo preusmjeriti određena financijska sredstva u okviru sadašnje kohezijske politike. U okviru sljedećeg VFO-a htio bih e, istaknuti, odnosno osvrnuti se na ovaj e, rezervni plan, e, kako ga je nazvao gospodin Olbrecht. Mislim da nitko od nas e, ne želi ni zamisliti e, tvrdi Brexit u sljedećem BFO-u. Ne bih danas ovdje želio spekulirati o ozbiljnim kašnjenjima u e, postizanju dogovora. I u tom smislu mislim na dogovor u vijeću, ali također dogovor između Europskog vijeća i e, Europskog parlamenta. Svi u tom smislu imamo iznimno veliku odgovornost, te smatram da na vrlo odlučan način moramo forsirati e, vijeće da do kraja ove godine izradi stajalište, a zatim da nastavi s naporima kako bi se sve institucije o tome usuglasile što je prije moguće iduće godine. Ovo je od iznimno bitnog značaja za Europsku uniju, no potpuno je jasno da ukoliko stvari pođu po zlu glede Brexita i ako budemo imali Ujedinjeno kraljevstvo koje nije sklono našim prijedlozima na temelju kojih bi e, nastavilo sudjelovati u programima Europske unije, i naravno e, u tom smislu nastavi e, doprinositi e, europskom proračunu. Dakle, ako nam Ujedinjeno kraljevstvo potpuno okrene leđa i o i glede EU proračuna, onda ćemo se svi zajedno naći u iznimno složenoj situaciji. Jasno je da Ujedinjeno kraljestvo ima određene obveze i nastavit će i imati obveze i ako nam um, okrene leđa. Međutim, u uh, idućim mjesecima neće nam pomoći ukoliko ne uspijemo postići dogovor 27 uh, država članica o VFO-u. Ali što se tiče rezervnog plana, ponavljam, moramo biti vrlo, vrlo decidirani o tome da je Europska unija dobro opremljena i spremna e, te ujedinjena i potpuno solidarna sa svojim e, državama članicama i da će biti jaka. Gospodine Bižu, evo, citiram vas i nadam se da se e, ne protivite. Naša ambicija je da od kompleksne politike dođemo do one koja je bliska građanima i nadam se i vjerujem da naši prijedlozi idu upravo u tom smjeru. E, o nekim stvarima nisam puno e, govorio, ali sada ću to reći, a to je taj cilj, politički cilj broj pet E, gdje imamo integrirane e, akcije i to na teritorijalnoj razini, na lokalnoj razini, gdje imamo načelo partnerstva. To je nešto što je e, za ovo doista potrebno. I ovdje više nemamo granica. Malo čas ste govorili o participativnom pristupu građani. Dakle, taj cilj broj pet upravo to omogućuje. Nećemo diktirati u kolikoj mjeri građani trebaju sudjelovati u donošenju odluka, ali to je sigurno E, ono što jeste jedna mogućnost za teritorijalne jedinice, ali isto tako i za države članice. Dakle, upravo e, ta cilj broj 5 je idealan okvir za takvo djelovanje i daje nam tu potrebnu fleksibilnost koja nam omogućuje da pozovemo upravo građane tih kvartova, e, tih teritorijalnih jedinica da sudjeluju u donošenju odluka u odnosu na projekte. Kao što znate, pokušali smo povećati minimalnu razinu e, troškova e, na lokalnoj razini sa 5 na 6%. Vi ste tražili više. Zašto ne? Tako da vjerujemo da e, je to nešto što možemo doista prakticirati na terenu. A e, općenito govoreći, e, sada ću vas podsjetiti na razgovor koji smo imali upravo u vezi s tim mi radimo u komisiji, i mi smo odgovorni za horizontalan pristup, mi moramo takvu viziju imati. I naš pristup mora biti kompletan pristup, sveobuhvatan pristup. To je jedno od načela E, imamo za to različite instrumente u e, proračunu. I to nam e, je svakako na raspolaganju i ide nama u prilog. Vi ste... Mislim, gospodin vi ste puno govorili o, o slaboj provedbi, o N plus 3, Mislim da ste puno rekli o tome. E, ali slažem se s vama vezano za jednu konkretnu primjedbu, a to je e, da osim što je porazna za snagu kohezijske politike u pregovorima, e, općenito, ona jednako tako negativno djeluje i na ovaj osjećaj hitnosti, odnosno važnosti u VFO. Gospodine Soko, e, rekli ste da prelazak na N plus 2 e, posebno negativno djeluje na slabije razvijene e, regije. Ponovno temeljem svog iskustva u prošlosti želim reći da to nije tako. To je jedna e, crta razdvajanja među nama. U prošlom e, razdoblju 2007-2013 završili smo sa N plus 2, a alokacije na nacionalnoj razini bile su više nego što su danas. I tada smo imali nove države članice koje su se morale priviknuti na novi sustav. I, e, i imali smo vrlo značajna povlačenja Eh, ako govorimo o sufinanciranju, ne smijemo zaboraviti povijest iza stope eh, sufinanciranja. One nisu postojale prije eh, ekonomske krize 2009. Nažalost, na bolan način smo naučili iz te ekonomske krize, polučili lekcije od prije deset godina i zato smatramo kako je važno da se vratimo ponovno u jedno normalno stanje, rekao bih, tako da imamo e, ravnotežu između solidarnosti s jedne i vlastite odgovornosti s druge strane. Povijesno gledano, najviše e, stope su bile 75%, a ne 85%. Što se tiče sinergije e, s drugim programima, e, primili smo na znanje e, vrlo kritična gledišta Europskog parlamenta vezano za mogućnosti transfera, prijenosa, jer ne smije biti samo jednosmjeran iz kohezijske politike nekamo drugamo. To smo zaista primili vrlo dobro na znanje. Mm, spomenuli ste državnu pomoć danas e, i želim vas uputiti na mjere koje smo predložili kako bismo e, učinkovito e, financirali na jedan nekompliciran način, a to su takozvani seals of excellence, dakle područja izvrsnosti, odnosno oznake izvrsnosti, a gledali smo E, koji su to bili projekti dobri, ali nisu mogli biti financirani iz ovog ili onoga razloga, pa smo promislili što im je bila prepreka i kako, ih, kako možemo te prepreke e, svladati. Gospodine Rope, što se tiče ove reforme NUCA iz 2016. godine, e, vratili smo se tome pitanju, čini mi se prije ljeta, jer smo imali općenito e, nove statistike na raspolaganju, a ponekad e, smo e, imali puno bolje statistike u odnosu na ono vrijeme kada smo mi izašli sa ovim komisijnim prijedlogom. Kada se radi o nezaposlenosti mladih i tako dalje, imamo sada još dvije novije godine podataka na raspolaganju i na konkretan e, smo, e, u konkretnom smo dokumentu opisali koje su to posljedice e, upotrebe ovih novih nizova statistika. Podcrtali smo važnost toga da se omotnice za kohezijsku politiku uvijek izračunavaju temeljem najnovijih dostupnih statistika i e, ovoga puta smo zahvaljujući novim statistikama te zahvaljujući tome da se situacija razvila e, u velikoj mjeri i da je polučila poboljšanja u posljednjih nekoliko godina kako smo izašli iz ekonomske krize. Mm, dakle, zahvaljujući svemu tome možemo vidjeti da e, je to vrlo snažan argument e, za upotrebu e, najnovijih statistika, a ne teorija koje e, danas se nisu pokazale točnima. Uz to morali bismo uzeti u obzir sve one preinake modifikacije NACA koje su dovele do promjena Litve, odvajanje Vilniusa od ostatka zemlje, Zatim e, Budimpešta koja se isto dijeli na dvije e, regije te e, mazoretska regija također. Da, to je ono što mi predlažemo. I vidjet ćemo što će se dogoditi tijekom pregovora u vijeću. No, konkretnije, E, spomenuo sam i izvješća po državama. Mm, naglasili smo regionalne razlike u Litvi u izvješću o toj zemlji e, u okviru europskog semestra. Istaknuli smo e, zabrinjavajuće razlike, doista Vilnius 110 europskog, posto europskog prosjeka, a suprotno tome mnogi mnoge regije pod e, klasifikacijom NUC 3 e, jako su bile u lošoj situaciji očekivali bismo da litovske vlasti to uvaže u svojim konkretnim prijedlozima. Zato što e, danas Litva ima samo jedan operativni program za cijelu zemlju koji zapravo ne uvažava tu razliku između Vilniusa i ostatka zemlje. Dakle, ono što mi tražimo je detaljnije razmišljanje. Ne radi se samo o statistikama, već i o tome kako konkretno primjenjujete, provodite kohezijsku politiku, kako će se ona e, očekovati u Litvi u budućnosti. Gospođo D'Amato, što se tiče pakta o stabilnosti i rastu, Vjerojatno ste dobro pročitali e, političke smjernice e, gospođe von der Leyen i sve ono što ona zapravo rekla pred Europskim parlamentom. E, govorila je o iskorištavanju fleksibilnosti u najvećoj mogućoj mjeri ovog pakta za stabilnost i rast. Ja nisam iz glavne uprave ECFIN. oni su ti koji će e, razmatrati e, ova pitanja, ali je jasno da se danas nalazimo u zabrinjavajućoj mm, situaciji. Zato što vidimo da dolazi do e, pada ekonomskog, odnosno usporavanja ekonomskog rasta i vidimo da imamo iznimno opuštene monetarne politike sada. Dakle, postoje li neke, e, neke poticaji, neke, neke mogućnost za poticaje u okviru monetarne politike? Sad na to pitanje svatko ima svoj odgovor. E, e, Europska središnja banka priprema mjere, međutim to ne znači da će one poticati bolje ekonomski razvoj nego do sad. Dakle, dosta je važno u ovome trenutku promisliti i o drugim e, ekonomskim alatima kao što je fiskalna politika, te kako možemo postići tu pravu mješavinu e, politika, s jedne strane fiskalnu e, stranu koja dobro prati monetarne poticaje. Meni se čini da u sadašnjem trenutku e, službe komisije e, počinju o tome promišljati. I mi smo vrlo pažljivo primili na znanje konkretne prijedloge da e, na poseban način e, uzmemo u obzir e, nacionalno sufinanciranje u kohezijskim programima. Međutim, e, radi se ovdje o nečem puno širom, a to je pakt za stabilnost i rast i tu ponovno moramo razmotriti fleksibilnost i prilagoditi je. Vezano za e, razinu provedbe, e, rekli ste da se možda tu radi o niskim e, administrativnim kapacitetima. Da, postoje i tu problemi u određenim dijelovima Europe. No u partnerstvu s talijanskim vlastima inicirali smo takozvani o, pakt za osnaživanje administrativnih kapaciteta e, u određenim e, regijama u Italiji. Smatramo da je to dobar pristup te da e, ga trebamo i dalje slijediti. Jer administrativni kapacitet nije nešto što možete riješiti u godinu dana. Za to je potrebno puno više napora. I mi smo spremni uporno nastaviti dalje tim putem. No, osvrnuši se na prošlost, odnosno na prethodni, prethodno razdoblje 2007-2013, e, talijanske regije su uspjele završiti svoje e, programe e, u svjetlu N plus 2. Imali ste također konkretnu opasku vezano za Giorno i htio bih samo spomenuti kako mi promatramo načelo e, nacionalnog e, sudjelovanja. Dakle, e, kohesijska politika je nadnacionalna i mora biti, mora biti na korist svima. Ona mora biti učinkovita, a nikako ne smije dovesti do smanjenja nacionalnih sredstava, na primjer za javne investicije, ni u kakvoj većoj mjeri. Međutim, trend koji zabrinjava, koji se vidi u Medzađornu, je da e, e, da se javne investicije neprestano smanjuju i da su sada na najnižoj e, razini. Čak manje od 0,2% nacionalne komponente. To sigurno nije razina investicija koliko je potrebna da bi se Mezzogiorno pogurao prema konvergenciji. Dakle, ako pogledamo inače stopa 0,4% u središnjoj Europi eh, je taj postotak već na 4%, znači zahvaljujući eh, administrativnim naporima. Dakle, mi ovdje vidimo da se to eh, dodavanje ne može danas, e, odnosno e, uvjetovanost ne može danas e, po, izgledati kao jedan argument, jer to je nešto što zajedno, na čemu zajedno radimo sa talijanskim vlastima i što želimo poboljšati u zadnjem dijelu ovog financijskog razdoblja. Što se tiče fonda za pravnu tranziciju, izabrana predsjednica komisije van der Leyen je e, ovo e, posebno naglasila. Čim su to čule službe Europske komisije, e, premda još uvijek nismo dobili konkretne zadaće od predsjednice komisije van der Leyen, mi smo počeli na ovome raditi. Imamo vrlo konkretne ideje u tom pogledu, jer se ovdje ponovno radi o proračunu i trošenju. E, počeli smo e, svoj rad e, temeljem pretpostavke da ćemo imati pregovore o VFO privedene kraju, tako da možemo biti dio tog dogovora. Gospođa Giza. Što se tiče rudarskih, odnosno e, regija s ugljenom. Oni su isto tako e, dio naših e, razmišljanja, a biti će dijelom rada kojim se mi bavimo, koji prethodi prijedlozima za tranzicijski fond. Dakle, mjesto glavne uprave regio ne mogu se potužiti DG regija sve do prošle godine nije imala svoje mjesto e, među zastupnicima. koji su sudjelovali u europskom semestru. Međutim, to se promijenilo prošle godine i upravo je to omogućilo da e, je došlo do boljeg e, financiranja i e, dovelo je do jasnih očekivanja i oni su europski semestar nastavit će bez obzira na programe raditi na razlikama na regionalnoj razini i raditi će i dalje e, na e, investicijama. Govorili smo jako puno o e, potrebi da štedimo, međutim, od prošlog ciklusa E, imamo sve više e, ulaganja i sada stvarno smatramo da postoji e, temelj da vjerujemo da će tako se i nastaviti. Hvala na ovim odgovorima, oni su bili doista detaljni. I hvala na odgovorima koji ste dali našim članovima. Sve ovo će nam biti jako korisno kako bismo pripremili audiciju budućeg kandidata za mjesto povjerenika. Jer dobili smo čitav niz informacija koje će nam omogućiti da postavimo prava pitanja. Možemo biti sigurni u ono što ne treba činiti. Kakve greške ne treba ponoviti. Recimo ovdje posebno govorim o programiranju i siguran sam da smo naučili iz naših pogrešaka. Spremni smo za pregovore Vijeće će sudjelovati u e, trijalogu i e, nadam se da ćemo e, uskoro dobiti vrlo dobre rezultate. Ali ono što je najvažnije to je da vijeće doista prizna ono što je postignuto jer neki dogovori već jesu postignuti i mislim da je to nešto što će e, nam pomoći da postignemo dogovor. Evo, hvala lijepo i do skorog viđenja. Evo, došli smo do kraja našeg sastanka. Svima zahvaljujem na sudjelovanju na ovom odboru. Radili smo e, dinamično i vidimo se drugi listopada u 9 sati ujutro kao i treći e, listopada, dakle dva dana rada. Zahvaljujem i prevoditeljima koji su doprinijeli dobroj kvaliteti našeg zajedničkog rada. Hvala.